So, liebe... Štovane kolegice i kolege, evo, nastavljamo s radom odbora, a odmah ćemo krenuti u, na točku devetu našeg dnevnog reda. Nadam se da je s prijevodom sve u redu. Dobro. Dakle, Točka dnevnog reda, prezentacija studije koji je zatražio odbor za poljoprivredu, a isto tako i odjel B, vezano uz temu e, zapošljavanje u poljoprivredi u Europskoj uniji, sadašnji izazovi te e, budući izgledi studiju će nam predstaviti gospođa Ambre Mokor, nadam se da sam to dobro izgovorio, i gospodin Benču, OIR DOO iz Austrije. Ova studija je sačinjena zajednički sa OIR-om, Countryside and Community Research Institute, Univerziteta iz Gloucestershire u Ujedinoj kraljevine, Red to Red Consulting iz Španjolske i Univerzitet u Tuski iz Italije. Ako sam ovo sve skupa dobro e, izgovorio, riječ bih odmah dao vama da nam predstavite. Vi ćete odlučiti kojim redoslijedom ćete izlagati. Izvolite, imate riječe. Hvala vam lijepa. Hvala što ste nas e, pozvali. Ja ću održati prezentaciju e, na engleskom jeziku, zato što sam ostranac, će svima nama biti onda jednostavnije da cijenimo što imamo priliku da e, predstavimo našu studiju. Ja isto tako želim se zahvaliti na potpori Europskog parlamenta. Prije svega što eto smo imali priliku e, izraditi ovu studiju. Želim isto tako što je i predsjedavatelj kazao koncerci koji je izradio ovu studiju. E, Daću vam jedan kratak pregled ono što ćete danas sve vidjeti. U načelu se radi samo jedan opći pregled studije, glavni e, trendove koje ćemo pokazati u zapošljavanju u području poljoprivrede, onda ćemo dublje malo ući u ključne elemente pokretače za e, promjene koji su to izazovi s kojima smo suočeni u području zapošljavanja u poljoprivredi, a koji će to biti strategije i utjecaj samog ZPP-a eh, koji bi upravo sa političkim preporukama trebao obuhvatiti sve ovo. Mi smo e, zapravo cilj studije dobili da zapravo analiziramo sadašnje obrazce o zapošljavanja u području poljoprivredi koji je zapravo jedan dosta značajan izazov jer svi imamo jednu jasnu ideju što se to događa u zapošljavanju u poljoprivredi, e, stalni pad koji možemo zabilježiti u sektoru kad je reč o zapošljavanju, ali ono što je bilo zanimljivo i što smo proučavali jesu pokretači, zašto se upravo događaju takve e, posljedice promjene i koji su to obrazci u čitavoj Europi. Nakon toga e, smo još obuhvatili segment budućih e, razvoja sa nekim predviđanjima i E, pokazat ćemo kako smo pristupili tome. Zapravo, e, htjeli smo jednu sveokupnu europsku sliku i analizu stvoriti e, koja je zapravo kao tema izazovna zbog razlika koje se pojavljuju, prije svega kad je reč o državama članicama koje su različite, a kad je reč o socijalnom zakonodavstvu, znamo da to nije sfera koja bi bila harmonizirana baš na području Europske unije. Kako smo pristupili tomu? upravo kroz ovaj širok opsek e, počinjete sa revizijom literature, osim toga dodajte uz to i same statističke analize, te isto tako analize obrazaca kroz e, mape. Osim toga pokušali smo produbiti ovo razumijevanje, e, analizirati osam regija upravo kroz analize konkretnih primjera. Dobro jutro svima. Ja ću prvo progovoriti o glavnim trendovima karakteristikama E, dakle same radne snage u području poljoprivrede, povijesnih trendova, e, to je prije svega e, imamo smanjenje u broju zaposlenih u poljoprivrednom, što vidite u plavoj ovoj krivulji kretanja koja pada već zadnjih niz godina. Možemo to promatrati od zapravo 2003. godine. Imamo smanjenje od 30% u ukupnom broju radne snaga koje se mjeri u godišnjem jedinici radne snage. E, dakle riječ je o radnicima, a zapravo koji su pripadnici obitelji, a oni koji jesu pripadnici obitelji, tu nemamo toliki trend. E, to je trend koji se prati u čitavoj Europi, možemo to gotovo reći kao što vidite na lijevom zemljovidu, sve zemlje koje su u bojama e, narančaste, oker i žute boje imaju smanjenje radne snage u zadnjih nekoliko godine, samo nekoliko je tu izuzetaka, najvažniji porast imate na Malti plus 9% između 2010. i 2016. godine. Na desnoj strani vidite isto tako isti obrazac na regionalnoj razini a velika većina regija e, zapravo suočeni su sa smanjenjem radne snage koje ide i do minus 60% u nekim regijama, a imate samo nekoliko izuzetaka, primjerice to je Korzika, E, u usporedbi sa Francuskom, Intero, u usporedbi sa Portugalom, Wales, u usporedbi sa ukupnim teritorijom Ujedinog kraljine. Što se tiče strukturnih obrazaca, ja bih žela napomenuti konsolidaciju, dakle, općenito znači, konsolidaciju samog e, sektora poljoprivrede, imate smanjenje malih e, gospodarstava s lijeve strane koji isto tako vidite između 2 i 10 hektara, a s druge strane, e, s desne strane vidite povećanje većih gospodarstava, većih od stotinu hektara. Što se tiče modela upravljanja gospodarstva, još uvijek e, možemo kazati da je to obiteljski pogon, dakle i obiteljski zaposlenici koji su većina, 76% zaposlenika, a povremeno zapošljavanje 8%, e, dakle ukupne radne snage u poljoprivrednom sektoru. S lijeve strane vidite e, prikaz dakle obiteljskih pogona, vidimo da u većem broju zemalja, prije svega na istoku, doista jest E, to uobičajeno da Rumunskoj 80% primjerice radne snage jest iz obiteljskog okruženja. E, Severna, Severni Portugal, Severna Španjolska više od 80% obiteljskih zaposlenika u poljoprivrednom sektoru. Što se tiče privremenog zapošljavanja, nemamo jasno, e, jasan obrazac, nemamo isto tako e, bilo kakve promjene između sjevera i juga, istoka zapada. Imate regije koje idu u smjeru povremenog zapošljavanja, ali Njemačka, Nizozemska, Belgija, vidite u kroz čitavu Europsku uniju da je to ipak jedan obrazac koji se može pratiti kao istovjetni obrazac. S obzirom na upravo ove obrazce koje smo predstavili, koji su ključni pokretači strukturnih promjena, koje su e, upravo e, u e, dakle, poljoprivredno zapošljavanju u čitavoj Europskoj uniji koje možemo promatrati. Na prvom mjestu želim spomenuti tehnološki napredak koji je ostvaren u najvećem broju slučajeva e, zapravo je došlo do smanjenja ljudskog rada s obzirom zbog mehanizacije uslijed e, mehaničkog e, dakle upotrebe mehanike, a isto tako smanjenje potražnja za visoko kvalificiranom radnom snagom. Povećanje potražnje za visoko kvalificiranom radnom snage. Između primarnog sektora i sekundarnog i tercijarnog sektora, dakle između poljoprivrede i tercijarnog sektora i sektora usluga e, i isto tako usporedba između ruralnih i gradskih cijelina, zbog čega to moramo promatrati. Upravo zato što su teži radni uvjeti i smanjene prihodi, a isto tako i povremeno zapuštavanje kao i u nekim slučajevima e, tranzicija država članica. E, tu želim isto tako istaknuti na one države članice koje su pristupile EU u zadnjih 15 godina. Vidjeli smo da upravo kroz proširenje EU, proširenje u ujedno i isto tako i ok sekundarnog i tercijarnog sektora, a isto tako i smanjenje e, zapošljavanja u poljoprivrednom sektoru koje je šlo usporedilo sa time. E, zadnji pokretač kojeg želim spomenuti među mnoštvu jest starost i e, obrazovanje. Statistika i literatura upravo svjedoči o tome da mladi ljudi koji ljudi koji imaju viši stupanj obrazovanja traže e, zapošljenje negdje drugdje. Što se tiče ovih obrazaca i ovih e, pokretača, koje su zapravo promjene koje možemo promatrati u poljoprivrednom sektoru, a prije svega u samim poljoprivrednim pogonima, Identifikacija, mehanizacija, inovacija mogu biti doista izazov sa mnog gospodarstva. Prije svega imamo e, razdjelnicu između e, dakle, samih istraživača i prakse e, što se tiče isto tako možemo kazati da se stvari ne odvijaju samo na polju e, i s obzirom da nemamo ni kapacitete da ovu tehnološku inovaciju i ne možemo ostati konkurentni ako smo e, dakle gospodarstvo manjeg obujma. Na ovom zemljovidu vidite e, sam udio upravitelja gospodarstva koji su imali svoje obrazovanje, bilo sveobuhvatno obrazovanje ili na nižem stupnju, Njemačka, Francuska, prije svega Italija, E, većina dakle gospodarstva imaju e, obrazovanje u području poljoprivrede, međutim u perifernom području Europske unije većina poljoprivrednika ovisi o praktičnim iskustvima koje se prenose, a to zapravo e, još čini ovu inovacijsku karakteristiku i još izazovnijem u tom pogledu. Daljnji izazov eh, kojih eh, bih želio spomenuti jest eh, atraktivnost između poljoprivrede i ostalih gospodarskih sektora visok radni intenzitet, teški radni uvjeti, ali isto tako sezonalnost same radne snage, niži prihodi i mirovine, e, te isto tako i uređivanje samih prihoda e, s kojima mali gospodarstva se bore. E, to su sve pokretači koji zapravo smanjuju atraktivnost samo poljoprivredne. I kada dolazimo do sezonskih vršnih potraživanja, imamo povećani trend migrantske radne snage, migrijeće radne snage a to je uistinu velik izazov e, za e, upravo ove radne snage koje se treba integrirati u samu ruralnu zajednicu, što je vrlo, vrlo otežano. Još jedan od e, važnijih pokretača i izazova jest doista jedan od najvećih u Europi koji već je na snazi desetljećima i koji zapravo izaziva veliku brivu i to upravo iz dva razloga. Prvo, zbog toga što imamo e, mali stopu e, prenošenja na sljedeću generaciju nisku razinu mirovina, te isto tako e, dakle neovisnih plaćanja iz EPP-a koje su odvojena, starih e, dakle, poljoprivrednika koji se želi ući u mirovinu u mnogim regijama koje smo pronačili da nemamo, e, niti katastarsku situaciju koja bi bila zadovoljavajuća uz e, vlasništvo koje zapravo za poljoprivrednike predstavlja jedan doista velik problem. Istovremeno, kao što smo i ranije istaknuli, niske prihode, jako mali broj i mogućnosti zapošljavanja daleko manje nego u urbanim područjima, izuzetno težak pristup pristup e, prema poljoprivrednim zemljištima i kreditiranju istih, te isto tako e, Mm, ograničeni pristup i kvalitetu javnih usluga u ruralnom području, svi ovi faktori koje sam spomenula, doista čine e, mlade ljude, e, odvraćaju mlade ljude da uopće se nastane u ruralnom području. Ove dvije linije koje vidite u ovom grafikonu, crvena linija i ova plava linija, zapravo su, e, imaju trend smanjenja. Crvena brojka govori o gospodarstvima kojim upravljaju starije osobe, 65 godina i više, a plava prava linija pokazuje upravljanje gospodarstva mlađima, dakle 35 godina i mlađi. Ove ove crte se smanjuju, ovdje broj se smanjuje, E, stabilizirao se u zadnjih e, nekoliko godine, ali omjer se isto tako smanjuje. 2005. godine imali ste 22 e, na 100 starih gospodarstvenika, 2016. 16 sa mladim gospodarstvenicima na stotinu koje upravljaju stariji gospodarstvenici. Upravo izazov e, je taj da niska atraktivnost poljoprivrednog sektora e, postavlja se pitanja u tom sklopu koje e, se strategije razvijaju na mikroekonomskoj strategije. Diversifikacija, dakle to jest kroz E, više prihoda na razini poljoprivrednika, diversifikacija isto tako i na e, samom poljoprivrednom pogonu. Zbog čega? Da bi se e, povećao broj izvora prihoda, da bi se isto tako stabilizirao prihod, a isto tako da bi se i povećao sam prihod u ukupnom zbroju. plureaktivnost dosta je prošljena u Europi 2013. godine, 40% europskih poljoprivrednika E, su bili pluriaktivni, što znači oni su obuhvaćali sve aktivnosti e, koje se tiču poljoprivrede, ali ne samo poljoprivrede, diversifikacije. Čuli smo isto tako i o diversifikaciji aktivnosti na razini poljoprivrede i poljoprivrednog pogona, direktno procesuiranje, marketing poljoprivrednih proizvoda, agriturizam, ali isto tako i proizvodnja obnovljive energije i ostale. Međutim, to je jedan trend koji doista doživljava rast bez obzira što postoji tu neke prepreke e, za daljnje e, širenje diversifikacija, a to su e, dakle pristup poljoprivrednom zemljištu, ukoliko trebate izgraditi same štale ili neke druge dakle same pogone, E, financiranje, ukoliko želi investirati sredstva od diversifikacije te isto tako i potreba za dodatnim posebnim znanjima i sposobnostima koje su potrebne za posebnu e, dakle, proizvodnju ili primjerice u području agroturizma. Upravo u ovom kontekstu koje su zapravo sami utjecaji ZPP-a na zapošljavanje, da su oni olakšavajući e, faktor ili su otežavajući faktor. Mi smo zapravo sagledali kompletnu literaturu koja je dostupna, isto tako vidjeli na regionalne, nacionalne eh, i na lokalnoj razini, usporedili to sa europskom razinom, a rezultati ukazuju na vrlo mišovitu situaciju i rezultati su eh, potpuno različiti. Sve ovisi o prirodi i tipu eh, same potpore koje dobivaju, koje su prioriteti, koje se postavljaju, a samih mjera u samim programima realnog razvoja, bilo na nacionalnoj, regionalnoj razini, a očigledno isto tako i socioekonomski kontekst same situacije koje utječe e, na samu dobrobit gospodarstva. Razlika u prihodima vidimo pozitivan e, trend kada je reč o zapošljavanju, bilo kada je reč o izravnim plaćanjima neizravnim plaćanjima plaćanja iz stupa jedan, dakle izravna plaćanja i isto tako stup 2, to su mjere za ruralni razvoj koji prolaze, proizlaze upravo kroz taj e, prihodovnu strukturu koji će smanjiti ovaj sraz između e, prihoda iz poljoprivrede i ostalih sektora. Međutim, isto tako smo ustanovili da imamo negativan utjecaj na zapošljavanje bilo kad je riječ o prvom stupu ili drugom stupu, zbog čega je to tako, upravo zato što e, sami subsidijare iz kapa nisu ravnomjerno raspodijeljene, što znači da ove potpore i e, same male poljoprivredne pogone dobivaju manje i moraju zatražiti zapuštavaju neke druge, dok e, veća gospodarstva ili one e, poljoprivredna gospodarstva koje dobivaju e, više sredstava preuzimaju mala gospodarstva imamo taj povećani prihod i učinak što pospješuje i povećava mehanizaciju koja zamjenjuje ljudski rat, a što dovodi pak do tehnološki intenzivno poljoprivrede koja e, treba manji broj e, fizičke radne snage. To utječe pak i na e, obitelji i na obiteljske pogone. Dakle, doista možemo kazati da ZPP ima različit, koji puta pozitivan, koji puta negativan učinak. Sve ovisi o regiji o kojoj želimo progovoriti. Ja bih e, želio sve ovo što smo ustanovili, sve informacije koje ste dobili, sažeti i to svesti na jedan čitav e, niz političkih preporuka. E, znamo da neke od političkih preporuka nisu usmjereni prema europskoj razini, vrlo često se one upravo tiču nacionalne i regionalne razine primjerice kao što je ova prva koju navodimo kada smo čuli o o obnovi, e, dakle generacijskoj obnovi preuzemanje gospodarstva e, kroz mlade u samim poljoprivrednim pogledima, to je e, lako reći da je politička preporada da se treba potaknuti mlađe generacije da ostanu u sektoru i da se potpomoge novim dakle, farmerima, odnosno novim poljoprivrednicima da uđu u to. Naravno, znamo da u većem broju slučajeva to je ipak na nacionalnoj razini pitanje koje treba rješavati, riječ je o zakonu o nasljeđivanju, primjerice e, isto tako o nekim praksama, tradicijama u većem broju država članica u kojima zapravo imate neke svojevrsne rituale, preuzimanje samih poljoprivrednih pogona, e, ili je to najstariji sin koji će preuzeti u, tradicionalno taj pogon koji ne želi, onda i ako to on ne želi, onda imate taj tradicijski problem. Ono što je još isto tako važno, to je zapravo prepreka da novi e, mladi ljudi uđu u poljoprivredu. Ako imaju čak i namjeru preuzeti gospodarstvo, to je gotovo nemoguće upravo zbog e, znači e, zbog nasljeđivanja i prenosa i, i stjecanja poljoprivrednog zemljišta, čuli smo prvom katastra, ali isto tako znamo i slučajeve e, i tendencije da je doista teško ući u tržište kad je riječ o e, dobivanju poljoprivrednih i dodjeli poljoprivrednih zemljišta, što je povezano isto tako sa preprekom, tradicionalnom preprekom kad je riječ o poljoprivredi, što se sa tim poljoprivrednim zemljištem događa. Tu treba naći nove načine, e, dakle, u obnovljivim izvorima energije, e, isto tako proizvodnja, e, nekih e, dodataka hrani, mm, to se smatra doista preprekom u ovom kontekstu. Ono što se može uočiti u e, dakle, prikupljanju poljoprivrednog zemljišta ukoliko i želimo povećati preuzimanje poljoprivrednog zemljišta da neki, neki zakoni ili pravila Europske unije su malo kontradiktorni primjerice e, direktiva Omnibus u kojoj se raspravlja, u kojoj se govori o tome da radni kapital a isto tako obratni kapital mora biti dio koji će se financirati kroz financijske instrumente. Naravno, to omogućuje e, isto tako unajmljivanje zemljišta. Međutim, sve to skupa dovodi do tendencije da ćete zapravo pospišivati pospješivati e, velike poljoprivredne pogone e, koje će zamijeniti ove male gospodarstva. imat ćemo intenzivnu poljoprivredu koja je u porastu. Druga koja je povezana s tim je jest kvaliteta zapošljavanja u ruralnom segmentu, diversifikacija, dodavanje vrijednosti, što isto vrijedi isto tako i u unošenju raznolikosti poljoprivrednom sektoru. To ponovno se e, tiče različitih razina, a kako bismo se zadržali na europskoj razini, moramo istaknuti da poruku koju upravo sada šaljemo novim e, programskim e, prijedlogom za ZPP koji treba isto tako razlikovati od bilo kakvih regionalnih fondova neće e, uopće pomoći u svemu tome. Ako želimo integriranu ruralnu e, razvoj kao takvih, e, moram sažeti mnoge vrste financiranja kao što je to bilo u postojećem ZPP programu financiranja Tirol ili kao primjer neki dijelovi Njemačke gdje je pristup je uspješno implementiran, a koji se neće dogoditi u sljedećem periodu ako ćemo e, razlikovati ove dva segmenta. Kad je riječ o situaciji u samom poljoprivredi, a to je status, e, socijalni uvjeti e, zaposlenika na poljoprivrednim pogonima, Naravno, e, vrlo lako je opet e, kazati da treba poboljšati plaće, poboljšati status, međutim u konačnici u osnovi e, sve na što možemo svesti jest pitanje i koje se moramo postaviti kakvu vrstu poljoprivrede želimo uopće ostvariti u budućnosti, prije svega kad je riječ o sljedećim desetljećima ili idućih 30 godina. Ako s jedne strane kažemo da politike koje smo primjenjivali u zadnjih 30 godina nisu dale rezultata da se smanjuje broj zaposlenika u poljoprivredi poljoprivrednom sektoru, ako ga želimo učiniti atraktivnijim, tada moramo stvoriti i izvore prihoda, a ne samo da eto dajemo bespovratna sredstva, subvencije, već da doista napravimo prihode, da se vidi iz svega toga da se može postati inovativan, ponašati kao inovativan, da e, e proizvodite hranu na jedan potpuno novi način i naravno da mora postojati volja da i konzumenti daju veću cijenu, plaćaju veću cijenu za ove proizvode koje ćemo proizvesti. Sve što znamo o ekološkoj poljoprivredi, ona je radno intenzivna, što znači da ipak zadržava radnu snagu na ruralnom području. Međutim, s druge strane, nitko ne želi prihvatiti višu cijenu eko proizvodnje koja je zapravo viša od proizvoda koji se proizvode na konvencionalni način. I upravo e, socijalni uvjeti, sezonski rad, e, povremeni rad, e, tu bismo doista istaknuli da na razini Europske unije postoje doista E, zakonodavni okviri koji se mogu primijeniti prije svega direktive vezano uz sezonski rad, a druga direktiva o povezanosti sa socijalnim stupom. Ovo sve skupa je jedna sigurnosna mreža koja daje uvjete za ove radnike, međutim u većoj mjeri, s obzirom da su to direktive, naravno nedostaje, e, odnosno kasne u svom e, dakle realizaciji. Ovaj zadnji slajd koji vam želim prikazati je jedna opća perspektiva. Naime, želimo se vratiti na pitanje i promišljanje o tome što ukoliko predstavimo da poljoprivreda bi trebala ipak i u budućnosti biti jedan sektor u kojem će zapošljavanje e, biti e, ono koje će biti profitabilno. To da zapošljavanje ljudi treba u većoj mjeri e, učiniti, postavi se pitanje kakva bi to poljoprivreda trebala biti. Ako s jedne strane kažemo da to ide u istom smjeru kao što to sada upravo promatramo, dakle industrializacija u poljoprivrednom segmentu, modernizirana poljoprivreda koja je apsolutno koncentrirana na proizvodnju hranu, na po što nižim cijenama, onda naravno da će trend e, se i dalje nastaviti, što znači da ćemo trebati manje radne snage za visoko tehnologiziranu poljoprivredu, što je u redu, ukoliko to želimo, ako je to politička volja. Međutim, onda se ne moramo žaliti na smanjenje broja zaposlenih u poljoprivrednom sektoru. Međutim, ako želimo okrenuti stvar za 180 stupnje, ako želimo veći broj zaposlenih e, sa različitim diversificiranim pristupom, onda će ključ biti u tome da moramo moramo diversificirati stvari, inače se stvar, to neće dogoditi. Moramo ostati otvoreni s jedne strane prema novim tipovima e, poljoprivrede i e, radno intenzivnoj poljoprivredi, kao što sam rekao, dakle ekoproizvodnja, međutim i nove inovativne načine promišljanja o tome kako se uopće prehranjujemo. Sve ono što je povezano primjerice a svi od nas znaju da e, postoji niša, a kada govorimo o insektima, kada govorimo kada govorimo o prehrani, e, dakle kroz e, povrće i kako imamo idemo prema biljkama kao prehrambenom proizvodu to će biti jedna sasvim drugačija i radno intenzivna poljoprivredna a isto tako kad je riječ o drugim oblicima poljoprivredne proizvodnje koje sad još ne možemo ni sagledati u poljoprivredi, a to je primjerice proizvodna vlakana, e, dakle obnovljivi izvori energije, ili primjerice povezano s time novi oblici povezivanja e, poljoprivredi sa turizmom, sa e, provođenjem slobodnog vremena i nekim drugim gospodarskim aktivnostima. U konačnici sve to skupa znači da moramo ponovno promisliti sve to skupa, prije svega kao što to činimo upravo i sada, orijentirati se prema ZPP-u, vidjeti da ga povežemo, isprepletemo na neki način sa o preostalim politikama ruralnog razvoja, teritorijalno usmjerenim politikama koje zapravo imamo prema ruralnim područjima. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji studije. Mislim da to imamo sad poneka i pitanja. Evo već smo se javili neki za riječ. Prvo kolega Buda. Hvala vam. Hvala stručnjacima na ovom izlaganju. Velik broj ovih problema već poznajemo. Znamo kakva je situacija u sektoru poljoprivrede i znamo sa kojim se problemima naši poljoprivrednici moraju nositi. Međutim, niste nam rekli koja su rješenja za ove probleme. Kako in bolje integrirati ljudske resurse? Govorili ste o diversifikaciji na razini poljoprivrednih poduzeća i kada je riječ o aktivnostima poljoprivrednika. Jer evo sada u novom ZPP-u razgovaramo upravo o činjenici da se poljoprivrednici mogu uz osnovnu djelatnost baviti i nekom drugom djelatnošću i da će imati pravo na poticaje. I dakle, koje je onda rješenje za radnu snagu? Otkud će doći? Zato što u tim krajevima ima sve manje ljudi. Mladi ljudi ne žele raditi na polju zato što su jednostavno i radni i životni uvjeti u tom sektoru jako teški. Imamo program za male poljoprivrednike koji je iskoristio sva svoja financijska sredstva pa se nameće pitanje je li moguće uvesti radnu snagu dakle iz inozemstva u Europsku uniju. i na koji način nam može pomoći tehnologija koju moramo koristiti. Kolega Jar, hvala puno na ovoj prezentaciji. Mislim da smo ovdje jako puno problema načeli i dotaknuli. Promjena struktura nije nužno loša. U Njemačkoj je primjerice to bilo tako da e, pokušavamo naravno naš e, nedostatak radnih snaga riješiti sa prekvalificiravanjem drugih i tako dalje. Ali nije ne mora nužno biti cilj da radno intenzivne procese ovdje potičemo i održavamo. Čovjek naravno želi ugodno živjeti. Međutim, pitanje. Imamo jako puno sukoba u novom ZPP-u. Ali sad, vi ste sami rekli da ona najmanja poljoprivredna dobra treba zaštititi. Međutim, E, ovdje je pitanje sasvim drugi cilj od onog što mi radimo, to je očuvanje. A to se u nijukom slučaju nije u novom zajedničkoj poljoprivrednoj politici nije odrazilo. A onda je drugo pitanje šta ćemo sa onima koji novo pridođu novim, novim poljoprivrednicima. Da li uopće žele i treba i ako žele, da li imaju mogućnosti, treba im tu pomoć. I onda zašto, šta je zapravo krivo i odgovorno zato da ne uspijevaju. Hvala kolegice Šarpan. Uh, Hvala vam. Hvala vam na ovom izuzetno zanimljivom i korisnom izlaganju. Međutim, iz svega ovoga proizlazi jedan paradoks. Broj obradivih uh, terena, dakle površina je jednaka, broj stanovništva je sve veći i kako proizvoditi više na istoj površini. Mislim da će tu morati da ćemo tu morati više poraditi na digitalizaciji, ali na ulasku dakle, nove mlade radne snage na tržište. Dakle, koje je rješenje za ovako složenu situaciju? Koje će po vama biti učinak eh, novog eh, ZPP-a na zemlju poput Rumunjske, koja ima mm, vlastitu specifičnu povijest, ali mi smo ujedno velika poljoprivredna zemlja, imamo Međutim, kaskamo u razvoju novih eh, tehnologija u tom području. Imamo jednu studiju koja govori o velikom broju poljoprivrednika koji su jednostavno napustili poljoprivrednu djelatnost unazad deset godina i govore o motivima. Imamo li mi ovdje takve podatke? dan, Olekas. Hvala vam, kolega Olekas. Ačiū pirmininkė, ačiū <clears throat> Hvala lijepa na ovim vrlo zanimljivim prezentacijama. Pretpostavljam da se slažete s nama u tome mnogi mladi ljudi ne ostaju na dobrima i u poljoprivredi iz idealizma, nego možda nemaju izbora ili s druge strane imaju ambicije pa žele onda višu tehnologiju uvesti i misle da će im, smatraju da će im na taj način možda biti životna kvaliteta i standard viši. Međutim, te nove tehnologije su vrlo često skupe. A mala poljoprivredna dobra, obiteljska dobra, uglavnom se to ne mogu priuštiti i onda ne mogu biti konkurentni na tržištu. Poljoprivredna politika bi se tu trebala više usmjeriti na to i trebala se više usmjeriti na suradnju e, među tim malim dobrima kroz različite kooperativne inicijative. Hvala lijepo kolegica Ja bih htjela za tu... E, hvala vam. Ja bih eh, također zahvalila stručnjacima na izradi ove studije i vratila sam pažnju na vaše preporuke. Vi tu kažete da je potrebno imati viziju i jasne ciljeve za ZPP. To je po vama prva preporuka. Imate 12 preporuka ukupno. Ja smatram da je ovo ključno pitanje. Ukoliko želimo zadržati na tržištu rada ove čitave obitelji zaposlene u ovom sektoru, onda moramo spriječiti njihov odlazak, dakle, njihovo napuštanje ove djelatnosti. Mora doći do smjene generacija. Koliko nešto ne poduzmemo, do toga neće doći. I taj cilj je povezan sa vizijom i njega bi trebalo staviti na prvo mjesto i potom treba razviti odgovarajuće instrumente za to. E, govorili ste i o tome, to su prihodi. Mi jednako i sa nekim drugim sektorima, tu treba povećati prihode, Treba omogućiti smjenu generacija, privući mlade i odgovarajućim financijskim sredstvima dobro da ste to istaknuli. Potpore su također važne, one samo međutim nakratko zaustavljaju odlazak ljudi iz tog sektora. Mislim da bi dakle ovo trebalo biti prioritet nad svim prioritetima. Jeste li radili na vezi između starenja i profitabilnosti koju nalazimo, koji nalazimo u poljoprivrednom sektoru. Ja mislim da to postoji, međutim možda ovo nije dovoljno analizirano, možda bi to trebalo biti predmetom neke druge studije. Mislim da bi bilo dobro to imati, ne samo kao studiju slučaja, već kao jedan pregled situacije 27 zemalja članica. Hvala vam. Hm, je a zamijenila sam, ja sam sad umjesto kolege Ropea uzela riječ. Hvala vam lijepo na ovoj studiji, bila je jako zanimljiva i napeta. Ali ne smijemo zaboraviti da ima premalo mladih poljoprivrednika jer e, većina ih odlazi. S jedne strane zato što nemaju dovoljno pristupa zemlji, a s druge zato što smatraju da ovo plaćanje prema ZPP-u je prilično nepravedno jer preferira velike poduzeća, a male zapravo otjera. A mi trebamo male strukture i to ne samo zbog neovisnosti i raznolikosti struktura, ne samo zbog naših poreza i prihoda, nego i za susjede. Više nemamo ni malih škola, nemamo više nikakvih infrastrukture na u ruralnim krajevima. Sve je to posljedica intenziviranja velikih sustava na poljoprivrednim površinama u ruralnom prostoru. Ako želimo nešto učiniti za ruralni razvoj, moramo jednu mnogo diversificirati, moramo imati raznolikost, moramo je očuvati i stvoriti novu i to znači da ne smijemo dozvoliti da nam poljoprivrednici budu taoci sustava subvencija, nego moramo razviti e, mi sustava, ne da oni sami svoje sustave razvijaju ili odlaze jer su preovisni. Ja smatram zbog zaštite životinja, zaštite klime, ekologije, zbog ruralnog prostora, zbog raznolikosti treba nam jedna mala strukturirana, dakle u mala gospodarstva strukturirana poljoprivreda, inače nećemo niko doći. Kolegica Hopla. Hvala. Moj prvi dojam ove studije je bio da je ona vrlo široka i duboka i na tome puno hvala. Drugo, ja dolazim iz Njemačke i premda je nama u Njemačkoj u usporedbi sa drugima relativno jako dobro, ali baš zato što nam je dobro ili možda čak i predobro s nekih aspekata gledano, imamo druge barijere i probleme o kojima danas niste govorili. Mi imamo jednu atmosferu i kampanju koja se vodi protiv naših poljoprivrednika paušalno. Paušalno protiv uzgoja životinja, protiv korištenja pesticida i tako dalje. Dakle, atmosfera sama je loša. Naši poljoprivrednici se osjećaju napadnuto sa svih strana, odlaze na ceste i demonstriraju. I ono ozbiljno se postavlja pitanje, oni pitaju da li vi nas uopće još želite, hoćete našu proizvodnju ili da dignemo ruke i odemo jednostavno sa zemlje i maknemo se. A onda mladi poljoprivrednici se jednostavno ne mogu pomiriti s time da su s jedne strane dobili najbolju naobrazbu što su ih danas imali, do danas poljoprivrednici ikad imali, a s druge strane ih nevladine organizacije različiti druge stalno napadaju od crnju. Prema tome, kako ste to u svojoj studiji razriješili i obradili? Hvala lijepo kolegi Tarabela. Ja isto pozdravljam vašu studiju, ona je jako zanimljiva. Vidimo su tu različitost e, među različitim državama članicama. Vidimo da se smanjuje atraktivnost e, poljoprivrede kao radnog sektora. To je činjenica koja postoji u više zemalja članica, primjerice Rumunjska i tako dalje. Međutim, zanimaju me neki detalji iz vaše studije. Vi govorite o različitosti između regija, dakle primjerice Korzika i slično. Međutim, zanima me, možete li nam dati jednu ključnu riječ ili dvije vezano uz povećanje zaposlenosti u tim regijama koje ste spomenuli u vašoj studiju, koju, kažem, nisam do u detalje pročitao. Hvala vam. Kolega Hristov. Благодаря ви, господин председател. to je изключително polezno. Благодаря на колеги. Hvala vam. Studija je jako zanimljiva i ona pokazuje čitav niz e, trendova koji izazivaju zabrinutost. Mm, Bugarska nije u fokusu ove studije. Vidjeli smo zato da se u Italiji iskorištavaju radnici koji dolaze iz Bugarske, iskorištavaju se u ovom sektoru. I zato bi bilo važno povezati potpore sa odgovarajućim jamstvima za zapošljavanje u sektoru poljoprivrede. Dakle, govorimo o neprijavljenom i nezakonitom zapošljavanju na poljoprivrednim gospodarstvima. Dakle, potpore poljoprivredi bi trebalo izravno povezati sa odgovornim ponašanjem poslodavaca. Dakle, kako bismo se borili protiv pojave ove vrste iskorištavanja. Ja, ja sam podnio nekoliko amandmana vezano uz ovo pitanje kada smo raspravljali na ZPP, oni nisu uzeti u obzir. Nadam se da će komisija napraviti sve što može kako bi djelovala u ovom pravcu. Hvala vam, zastupnik David. Ja bih poznamek, za Hvala vam, imam nekoliko komentara prije svega se ne slažem sa pretpostavkom da život u ruralnim područjima nije privlačan. Mi smo u Češkoj republici e, vidjeli trend da se napuštaju velika gradska središta zbog previsokih troškova života, zbog pitanja povezanih sa sigurnosnom situacijom te nepostojanjem socijalne države to je također povezano sa visokim razinama buke u gradu i tako dalje, dolazi se do trenda da ljudi jednostavno bježe iz gradova i odlaze živjeti na selo. Kada kad, kad proučavamo situacije, onda se bavimo detaljima, ali se ne bavimo širim pregledom, dakle, ukupnog konteksta. Dakle, distribucija radne snage je upravo to što može omogućiti napredak i smatra da je to ovdje problematično. Jedan e, jedinstveni, dakle pojedinac, poljoprivrednik, ne može biti ujedno i sjajan računovođa, sjajan e, tehnolog e, i tako dalje. Vi uvijek trebate pretpostaviti unutar ovakvih pokazatelja jednu distribuciju radnih aktivnosti. Danas govorimo o preciznoj poljoprivredi za koju je potreban čitav niz vještina i koju je jako teško postići ukoliko nastavimo s potporama malim poljoprivrednim gospodarstvima koje rade na tradicionalan način. Hvala vam, zastupnik Rope. Hvala vam. Ovo je jako zanimljiva studija, ona je jako realistična. Ovo je bilo vrlo realistično. I žao mi je samo da prema ovoj studiji stanje nije, se ne popravlja bitno. U nekim zemljama su čak e, poveli puno inicijativa i akcija da poprave životni standard i da poljoprivrednicima i da im bude jednostavno bolje ali sad mislim da bi takvo jedno pitanje trebali postaviti u plenarnom sazivu i razviti u jednu raspravu o tome kakvo je stanje zaista u poljoprivredi, kako zaista žive poljoprivrednici i kako je pomoć. Ovdje smo čuli da se poljoprivreda mijenja, da se ruralni prostori mijenjaju i da se mora nešto novo poduzeti kako bi e, osigurali prihode za njih a proizvodnje za nas. Kad pogledamo situaciju od prije 50-ih, 60-ih godina primjerice, puno je više ljudi tada radilo u poljoprivredi nego danas. A danas kad gledamo kako se to razvija, vidimo da će u budućnosti sve biti još gore. A mi još otežavamo situaciju, recimo pogotovo sa našim izdvajanjima u vfo za iduće razdoblje za poljoprivredu. I onda se pitamo šta će uopće ostati nakon 2027. za poljoprivredu ako se ovo tako nastavi. Dakle, mi bi trebali našu odgovornost e, nositi kako treba i reći kolegama da to tako ne ide i reći zašto to tako dalje ne ide. Jer vidite, posao u poljoprivredi se mora isplatiti ljudima. Evo, kod nas u Litvi se isto poljoprivreda mijenja, ali mi imamo tri put više žetve žitarica nego što, dakle, uroda nego što nam treba. I u našoj zemlji to relativno dobro ide. Imamo adekvatnu tehnologiju, imamo za sad još i radne, radnu snagu. Međutim, kod uzgoja svinja je sasvim drugče. Tu proizvodimo manje od pola od onog što nam treba za našu potrošnju. I vi ste tu s pravom rekli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 pitanje vezano uz današnje izlaganje. Riječ o distribuciji fondova. ZPP bi trebao omogućiti ruralni razvoj, ali bi u tome trebale sudjelovati druge politike, poput kohezijske politike. Tu bi ona trebala sudjelovati s obzirom na sve nove izazove koje se nalaze pred sektorom poljoprivrede. To je primjerice pitanje inovacija. Dakle, predložio bih da u budućnosti analiziramo i sve druge politike te njihovu moguću upotrebu od koje bi koristi mogli dakle, imati u ruralna područja. Hvala vam, zastupnica Schmidt-Bauer. Danke, Herr Vorsitzender. Vielen äh, Dank Hvala lijepa na ovim svim e, zapravo ove prezentacije, ovim spoznajama. Dolazim iz Austrije gdje sam bila gradonačelnica, što znači da nisam samo poljoprivrednica koja je zainteresirana za očuvanje zemlje i malih dobara, nego opće ruralnog prostora. A mislim da je za to usko vezana tema prostornog planiranja. Ako želimo da mladi ljudi preuzmu različita poduzeća, mora i prostorno planiranje ući u dakle, fokus, dakle moramo se na njega koncentrirati. U Austriji se uvijek iznova rađa isti sukob i dolazi do istog zapravo sukoba zbog toga što nema novog e, doseljavanja u ruralne prostore i stalno svi zbog toga nemaju radne snage i to odumire. Ali vidite, ako dolaze mladi, onda se mora djelovati na to da, se ne, da im se omogući život tamo, a ne da upadnu u jednu konfliktnu situaciju. Jer ako im se ne pomogne, onda će mladi ljudi razmisliti da po ovim cijenama koje moraju platiti i uopće koliko mogu zaraditi na zemlji, da se više uopće u to ne upuštaju. Prema tome, tu moramo nešto učiniti, a mislim da je prostorno planiranje to jako bitno za njihovu i kvalitetu življenja i mogućnost zarađivanja, jer ako se to ne bude pratilo doseljavanje mladih, ništa od toga neće biti. Hvala kolega Ser. Merci beaucoup, Merci beaucoup pour euh, cette présentation. Hvala vam i hvala vam na ovom izlaganju ja mislim da je najveća bogatstvo koje je izgubila poljoprivreda, da su to upravo ljudski resursi, muškarci i žene koje napuštaju ovaj sektor i ovo zanimanje. Čuli smo druga mišljenja, mnogi govore o, mm, o dakle, veličini izvoza, mislim da to nije problem, mislim da je broj da je važno govoriti o broju poljoprivrednika koji dakle sudjeluju u proizvodnji i uspoređivati sada podatke u tom smislu za mene nema previše smisla. Moramo uskoristiti sve, cijeli globalni sektor poljoprivrede da bismo nahranili cijeli svijet. Dovezat ću se na ono što je rekao kolega Tarabela. Moramo pokušati povezati dodatnu vrijednost povezanu sa izvozom i brojem zaposlenih ljudi Mislim da bi to bolje nego pomoći, dakle, na drugi način. Mislim da ljudi u tom sektoru najbolje poznaju situaciju u tom sektoru i da oni mogu dati najbolji upliv u razvoju budućeg ZPP-a. Hvala vam. Zastupnica Tomašić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem se na vašoj prezentaciji. Zapravo mene jako muči transparentnost ja mislim da, je da su to temelji nezadovoljstva pogotovo u postkomunističkim državama gdje je većina zemljišta pripadala državi dakle državno zemljište koje se sad daje kako kome gdje neki kupe poticaje za nasade koji kada dobiju poticaj više ti nasadi e, E, e, njih ne zanimaju. Dakle, nema transparentnosti, nema nadgledanja i sada me zanima kako možete povezati dakle, države članice i Europsku komisiju e, da, rade na transparentni način jer kad mladi vide što se događa da neki, neki veliki koji imaju Um, puno više novaca ili su bliže vlasti napreduju bez puno truda a mladi se moraju truditi naravno da, da neće ostati tamo i da neće raditi. dakle kako napraviti pravedni sustav? hvala. Äh, hvala A sad imamo još äh, neka pitanja prije Dakle, prvo ćemo dati komisiji riječ prije nego što krenemo na odgovore, da nam kaže komisija kako oni gledaju na ovu studiju. Izvolite. Hvala. Dakle, časni zastupnice članovi odbora i ovo znanstveno istraživanje e, rezultiralo jednom vrlo zanimljivom studijom i temeljitim e, spoznajama i mi tu možemo jasno i pro i stoga zapravo se složite sa svim onim motivacijama i izazovima koje ste vi identificirali na tom području. Mislim da iz ove rasprave potpuno jasno da je to pitanje zapošljavanja u poljoprivredi i dalje jedan veliki problem i potpuno otvoren problem koji je vrlo važan za sektor života u ruralnim područjima. Naravno, mi pokušavamo se baviti s time i ako mi dozvolite, ja bih vam samo mm, ukratko ovdje iznio E, dakle kako povezao de facto ove probleme koje ste vi ovdje spomenuli sa prijedlozima u novom ZPP-u e, koje smo mi iznijeli. Vi ste govorili kako želite na jedan puno dosljedniji način povezati ova dva stupa i omogućiti zemljama članicama da i svojim strateškim planovima imaju puno bolju i ciljaniju mogućnosti davanja intervencija, jer bi na taj način napravili prevedniju situaciju i pomogli mlađim generacijama i da procjena koju smo proveli je i dovela do tih spoznaja. Međutim, to je i kod naše procjene učinka jasno i proizišlo, jer to je jako bitno za jednu obnovu generacija na ruralnim područjima sad se naravno pitamo kako konkretno to provesti. E, moramo se osigurati da se e, dobar dio sredstava upravo potroši na tu generacijsku obnovu a sad naravno možda prepustiti nacionalnim zemljama, članicama da same odrede kako će ta sredstva konkretno utrošiti. Jer možda lokalne vlasti i ljudi koji su na terenu najviše znaju o tome i znaju kako najbolje ciljano smjeriti sredstva, o čemu naravno i studija govore. Jer postoje naravno paralelne nacionalne mjere koje imaju vrlo sličan e, cilj, to je dovesti do generacijske obnove. A htio bih naglasiti i kako komisija na tome radi zajedno sa Europskom investicijskom bankom kako bi omogućila više kreditnih mogućnosti mladim e, poljoprivrednicima da osnuju egzistenciju. Zatim, e, partnerstvo za inovacije evropsko, to isto moram u ovom kontekstu istaknuti, jer tu se onda inovacije upravo odnose direktno na teren na poljoprivredna dobra. Omogućuje ljudima da se upoznaju sa svim novim tehnologijama i da nešto novo naprave i tu je taj dio te politike sa ruralnim razvojem, a povezuje je sa obzorom 2020 i našim znanstveno-istraživačkim programima. To je, mislim, jedan od ključnih dosija i za budućnost, jer upravo e, ta pitanje zapošljavanja na zemlji znači da se moramo fokusirati na nove stvari, moderne stvari, ali u to spada naravno u jednom vrlo širokom smislu zdrava proizvodnja, ekološka proizvodnja, biološka proizvodnja i vezivanje toga sa svim ostalim tehnologijama kao i e, čuvanjem resursa i potrošnjem energije i to onda smo već došli u naš zeleni plan, zeleni dil Evropske unije koji je naš prioritet. Kao što vidite imamo jako puno prijedloga za reforme ZPPA i kako bi se nosili sa svim novim E, izazovima. Želimo naravno redistribuirati, preusmjeriti izravna plaćanja, odnosno kompletno ih reformirati kako bi to bilo provednije i došlo direktno do onog aktivnog poljoprivrednika na zemlji. A na kraju da vam samo kažem nešto o novim e, vizijama nove komisije za ruralne prostore, dakle pod vodstvom e, potpredsjednice Šujice se radi jako puno na tome da se i radit će se jako puno da se e, razriješi problem depopulacije u ruralnim područjima. I mislim da će sve ovo na čemu radimo, isto tako, u čemu radimo biti ova naša, vaša današnja rasprava dobar doprinos za sve naše napore. Hvala lijepo komisiji na vašem doprinosu, a sada mogu ponovno vama dati e, riječ E, iz našem predavaču da odgovori na pitanja koja su ovdje postavljena. Izvolite, našim predavači. Da li da idem pitanje po pitanje ili kako? Dobro. Mislim da je ovdje jako puno tema dotaknuto konkretno od strane zastupnika naravno, ali koliko se ja sjećam puno njih se odnosilo na mlade farmere, mlade poljoprivrednike, kako ih održati, kako održati uopće taj, tu naviku života, očuvati ih u našoj kulturi, i zatim pitanje lokalne opskrbe i kako bi tome trebali šire ili uže pristupiti, odakle, od Ozgo ili s lokalne razine. Zatim pitanje kolika je, kako je problem sa radnom snagom. Koliko se ja sjećam, 5% je samo strane radne snage. Dakle, 2% zapravo unutar Europske unije dolazi kao radnika migranata, a 3% njih iz zemalja izvan Europske unije. Zatim pitanje edukacije jer imamo sve više migranata iz trećih država izvan Europske unije dolaze i njih se zapošljava uglavnom zato što su jeftiniji. I sad bez obzira koliko intenzivan bio posao, treba će uskladiti e, tu i socijalne uvjete njihovog načina života, zapošljavanja i zarade sa našim standardima. To će biti neka vrsta rješenja i da se zadovolje potreba za radnom snagom, ali i bit će to rješenje možda za depopulaciju u mnogim regijama kojima se bavimo u Europi i koje odumiru ruralnim područjima. Drugo pitanje koje se tu često čulo i ponavljalo u varijacijama je bila kako da li možemo koristiti Europski socijalni fond za pomoć malim poljoprivrednim dobrima jer za ona pitanja o kojima se ne bavi ZPP, ali tu postoje druge politike, drugi programi i druga područja. Naravno da se može, jer u mnogim područjima koje smo istraživali, recimo Rumunjskoj, imamo i djeluje i Europski socijalni fond i recimo pomaže kod edukacije u poljoprivredi primjerice, ali uvijek je ista E, stvar e, bitna. Ne možete jedno rješenje nametnuti svima, nego mnogim se morate diferencirati i raditi individualna rješenja ovisno zemlji i specifičnim uvjetima. Ovdje govorimo o vrlo specifičnim potrebama e, kad, kad na subregionalnoj razini jer jednostavno imate regije koje ne proizvode dovoljno ili imate regije u kojima je problem velike edukacija ili nedostatak škole, bilo kakve infrastrukture i tako dalje. Ključ je ovdje u tome da se onda zaista rješenje po mjeri skroji dotične regije, subregije ili čak manjeg područja jer naravno ZPP je jedna sveevropska politika, ali nam daje mogućnost, fleksibilnost nam daje da neka sredstva koje uzmemo iz predviđena ZPP-om ili naravno i sa drugih programa sa strane, možemo pomjeriti ciljano usmjeriti u specifične potrebe nekih regija i podregija. Zatim, pitanje ruralnog razvoja je vrlo široko jer mi tu govorimo i o pitanju prihoda, a očito je da bi recimo povećanje prihoda i poboljšanje životnih uvjeta bio naravno ključ. Ali tu je onda ključna stvar novih e, pridošlica na, kažemo, poljoprivredno tržište i poljoprivredni život. To, dakle, mladih poljoprivrednika. Pitanje je, međutim, oni imaju vrlo različite e, želje, potrebe, ali različite kapacitete. Kad govorite ove nove mlade koje bi dolaze ili bi trebali doći one stare. Dakle, mora se točno znati što tim mladima treba da ih onda i privučete i zadržite. Zatim, pitanje obradivih površina i govori se gdje se recimo populacija povećava, a gdje bi trebali intenzivnije raditi na poljoprivredi da povećamo produkciju koja bi onda zadovoljila sve potrebe. To su naravno stvari izravno vezane za Rumunjsko i pitanje onda zatim šta se događa sa ovim velikim brojem koji se miče sa zemlje i bježe sa zemlje, odlazi tu smo istraživali i vidjeli da imamo različite situacije, ali čak i tamo kad imate jako zanimljive stope novo otvorenih različitih gospodarstava, vidite nakon pet godina opet jako veliku stopu da ljudi ponovno napuštaju taj sektor. Znači nisu bili zadovoljni, njihova očekivanja nisu ispunjena u poljoprivredi. I obično je to povezano sa niskim prihodom, ali i sa niskom kvalitetom života u nekim regijama. Znam da to nije posvuda tako, ali gledajte u uvjetima infrastrukture javnih službi imate područja gdje nema ničega i gdje je praktički nemoguće sa obitelji živjeti. I to je naravno jedan od glavnih motiva zbog kojih se još napušta ruralno područje. Djeca nemaju škole, nema ambulanti i tako dalje. A, treba vidjeti što bi ih privolilo da ostanu dalje u poljoprivredi. Naravno, da recimo im se omogući pristup skupim novim tehnologijama, ali da bi to postigli možda jedna suradnja među malim e, farmerima, malim poljoprivrednicama bi bila odgovor. Međutim, danas nije jasno kako bi se to danas moglo realizirati. Jer mala gospodarstva e, surađuje, ali ne na taj način i kako, kako to organizirati i zatim kako izvan takve jednih osnovne suradnje ići na jednu generalnu ekologizaciju i zdraviju e, proizvodnju kako bi dobili veću dodanu vrijednost iz e, njihovog rada i zatim kako, kako marketinški za postupati prema njihovim proizvodima, kako im omogućiti bolji pristup tržištu i manje marže, kako da se lakše i bolje prodaju. Dakle, e, nisam sasvim sigurna, ali to su bitne stvari iz ove studije. Zatim, pod prvom točkom, kako zaustaviti stalnu propast te poljoprivrede i malih gospodarstava. Treba poljoprivredna dobra obiteljska staviti na prvo mjesto i vidjeti kako ćemo sa poticajima bolje usmjeriti sredstva. Zatim, mi smo u svom statističkom pregledu već utvrdili puno korelacija koje jer smo vidjeli recimo da to ovisi o teritorijalnim uvjetima. Postoje naravno očite korelacije na evropskoj razini između starosti, dobi poljoprivrednika, motivacije koje smo ovdje svi spomenuli i tu, to smo već sve spomenuli, ali onda i pitanje, postoji pitanje da li postoji jedna ključna stvar koja bi to sve riješila? Ne, ne postoji. Zatim, pitanje da li nam uopće trebaju ovi male i najmanja poljoprivredna dobra. Očito je da se ne trebamo tome protiviti, ali to je opet vezano sa pitanjem suradnje. U studiji nismo rekli da se tome treba protiviti i to sprečavati, ali kapaciteti su jako različiti i vrlo je teško tu spostaviti suradnju, pogotovo između poljoprivrednih dobara različitih veličina. Mislim da imamo jedan novi trend ili nove mogućnosti, ali mislim da bi ZPP trebao ispitati tu mogućnost suradnje između poljoprivrednih dobara različitih veličina i to mislim da bi se s time trebalo pozabaviti temeljiti, a onda se o tome raspravljati na političkoj razini. Komentari iz Njemačke gledajući ove kampanje koja se vodi protiv poljoprivrednika. Vidite, u ovoj studiji smo se upravo bavili između ostalog i time što se događa u Brandenburgu. Pa se tamo spominje jedna čista stigmatizacija poljoprivrednika i to možete gledati na televiziji i svim mogućim programima. I tu zaista i dobar dio novinara i medija e, sudjeluje u toj kampanji stigmatizacije kao pa poljoprivrednici su za sve krivi otprilike, za ekološke, klimatske katastrofe i tako dalje. Prema tome, mislim da je sve veći pritisak tu na poljoprivrednike i na njihov način rada ali mi smatramo da postoji se tu još može e, ponešto napraviti, da recimo ZPP više vežemo za evropske politike ekologizacije i zdravije bolje proizvodnje, ozelenjavanja. Primjerice, e, tu bi se onda to mogla nadovezati i sa zaštitom javnog zdravlja i svim ostalim zaštitama dobrobiti životinje i tako dalje. Dakle, na taj način bi možda i poljoprivreda postala manji dežurni krivac za sve. Zatim, pitanje zajedničke motivacije. Kad smo govorili o tom pitanju zapošljavanja. Mislim da možemo samo reći da ne postoji jedan motiv koji bi mogli lako objasniti koji bi nam mogao objasniti šta ljude navodi da se zapošljavaju poljoprivrede. poljoprivredi. Neki puta su to recimo mladi poljoprivrednici koji žele napustiti grad, neki puta su stari poljoprivrednici koji žele nekakav život promijeniti. Uglavnom, eh, vrlo su različite E, motivacije, ali činjenica je da se trenutno imamo trend da se parcijalno, djelomično radno vrijeme u poljoprivredi povećava, da ljudi to rade kao paralelnu ili nus drugu djelatnost, ali se oni koji su profesionalno glavnoj djelatnosti poljoprivrednici to se smanjuje i recimo vrlo mladi ljudi pogotovo ulaze sa novim dobrima i novim poslovima ali ne preuzimaju e, stara najviše, pogotovo recimo imate taj primjer se jako dobro vidi na Korzici i takvim regijama. Ali to su onda različite motivacije. Kad, kad Kad, kad, kad su te motivacije, jednostavno ljudi žele promijeniti način života, žele bolju kvalitetu života, žele. E, vrlo su različite situacije. Bježe od grada, bježe na bolju klimu i tako dalje. Zatim očekivanja evropskih radnika. Imate nekoliko stranica u našoj studiji gdje se govori o e, vezi ZPP-a e i socijalne politike i govori se o dakle stupu socijalnih prava i gdje je tu ZPP vezan kao i za našu strategiju nakon 2020. A sve je to povezano naravno sa jednim društvenim konsenzusom koji je postignut. Zatim, pitanje migranata i kao migranata unutar Europske unije i ovih iz trećih država. Postoji jasno jedna socijalna kondicionirana za plaćanja iz EPP-a, znači mora se uskladiti sa propisima, sve i sa standardima, standardima sigurnosti hrane, sigurnosti proizvodnje, sigurnosti na radu i tako dalje, onda se eventualno može biti prihvatljiv za prihvat dobivanje tih sredstava. I to je e, Evropska udruženja e, poljoprivrednika i zaposlenika e, su različita sudjelovala u razvoju toga, ali treba to dalje razvijati, to socijalnu uvjetovanost plaćanja iz ZPP-a. E e, na tome rade, kažem, i udruženja poljoprivrednika i mnogi drugi. Zatim, stalno ponavljam o regijama. Sve ovisi o regijama kojima mi govorimo, jer su rješenja vrlo individualna u mnogim regijama o kojima govorim jednostavno nema uopće nikakvih javnih službi i zbog toga je i život tamo prilično nemoguć. Hvala, samo dvije stvari. Neću vas dalje mučiti. Prvo, da ponovno istaknem i tu sam vrlo zahvalan za zastupnici iz Austrije koja je o tome govorila. Da, naravno, da je u pitanje upravljanje zemljištem. Jer i kad govorimo o poljoprivredi, to je iskorištavanje zemljišta. A trenutno imamo jako puno različitih sukoba oko tog načina korištenja zemljišta. I sad kad se recimo bavimo pitanjem obnove generacija, zamjene generacije ili trendova kod poljoprivrede, um, kod toga je problem nama da damo preporuke na europskoj razini. Vrlo je to teško učiniti. Zato što je to nacionalno pitanje. Primjerice, katastri, prostorno planiranje, sve to spada u nacionalnu ingerenciju, to je isključivo nacionalna nadležnost. I prema tome kako onda uopće prebaciti onu neobrađenu zemlju gdje su se neki stari e, vlasnici ili ostalo povukli, ništa se ne događa, ali kako tu, tu zemlju da promijeni ruke? Morate mladima da biste dali, morali biste onda promijeniti i vlasničke odnose ili kako to riješiti? ali to ostaje u nacionalnim ingerencijama. Prema tome, kako onda omogućiti na taj način da mlade ljudi dođu na zemlju? Moramo o tome razmisliti. A druga stvar koja je stvarno, s druge strane, evropsko pitanje, to je i pitanje našeg tumačenja to kako je poljoprivredni sektor općenito eh, da kažemo vezan za kompletnu ruralnu ekonomiju. Jer prihod u poljoprivredi je sve više vezan za čitav niz drugih sektora u ruralnoj ekonomiji. I prema tome vi ako razmislite o potporama za, u poljoprivredi i ZPP-u e samo nije vjerojatno dovoljno jer bi nas to odvelo već u isti isključivi pravac koji smo imali zadnjih 30-40 godina. Mi moramo na pravi način povezati te mehanizme za plaćanja i potpore sa ostalim dijelovima ekonomije u ruralnom području, jer i jesu bitno povećani. A to onda znači da je moramo kompletno novu perspektivu zauzeti, novu poziciju s koje gledamo ruralni razvoj u cijelosti i način na koji ćemo razvijati ruralne zajednice u budućnosti. Jer vidite, svaka poljoprivredna proizvodnja i šira dodana vrijednost je vezana za svim sektorima u tom području. Jer tek onda će se zapravo privlačnost e, ruralnih e, područja doći do punog izražaja i ljudi će htjeti tamo živjeti jer će to biti povezano sa mnogim drugim stvarima. Hvala puno na ovom e, prezentaciji studije i na opsežnom odgovoru na sva pitanja. Mi ćemo to naravno uzeti u obzir u našim raspravama o novoj ZPP-u. A sada bih predložio da odmah pređemo dalje na desetu točku dnevnog reda a to je bilo usvajanje preporuka koordinatora sa jučerašnjeg sastanka. Jučer vam je to dostavljeno odmah mailom i ako nemate prigovora, onda smatramo da su odluke koordinatora sve usvojene ovdje. A sada bih onda predložio da imamo nekoliko minuta pauze prije nego što krenemo sa našim savjetovanjem o vukovima no prije pauze da pozdravimo naše goste. Prvo jednu skupinu studenta i studentica sa sveučilišta Solvej. To je kolegica De Castro je pozvala tu skupinu studenata. Dobro nam došli. A druga skupina posjetitelja, ako sam dobro upućen, posebno stigla zbog e, saslušanja, odnosno savjetovanja o vukovima. To su dakle došla je skupina učenika i različitih drugih kolega iz Tirola na poziv kolege Dorfmana. Hvala vam. A sad imamo nekoliko minuta pauze da se ovdje pridruže ljudi iz ostalih odbora Petja i Envija koji će sudjelovati u našem savjetovanju o vukovima. iz mm. Good morning everyone. Želim dobro jutro svima. Zauzmite svoje mjesta kako bismo mogli početi sa ovim dijelom saslušanja. Drago mi je što vas mogu sve pozdraviti u ime odbora za okoliš na zajedničkom saslušanje o revoluraciji populacije vukova u Europskoj uniji. Prije svega želim pozdraviti dva eh, postavitelja, dakle, dakle i uputitelja ovih predstavki, te isto tako izvjestitelja. Želim isto tako odboru za predstavke, odbor za poljoprivredu e, na ovoj isto plodnoj suradnji koja je dovela do organiziranja ovog događanja. Dozvolite isto tako da vas obavestim da je moguće slušati i pratiti na izdima da se isto tako umolim govornike da ne govore prebrzo i kako bismo upravo omogućili prevoditeljima da u najboljim uvjetima pruže svoju uslugu prevođenja. Članovi koji žele postaviti pitanje, molim vas da podignete ruku tijekom prezentacije kako mi smo zabilježili vaše javljanje za riječ. Kao što svi znamo, bioraznolikost se gubi u čitavom svijetu i to je velika zabrinutost s kojom smo upravo suočeni kao što je i isto tako i, i PES u svom zadnjem izvješću u travnju E, isto tako izvijestio da je e, na globalnoj razini e, se srozava priroda i prirodni okoliš na svjetskoj razini, na europskoj razini, bioraznolikost i smanjenje do 2020. godine ciljevi neće biti ostvareni u tom pogledu, a na međunarodnoj razini sljedeća konferencija strana kao bioraznolikosti koja se održava sljedećeg listopada u Kini, bit će prilika da se o, preokrene ovaj trend e, nestanka našeg staništa i naših životinja. Europa mora biti vodeća u tom procesu i mora isto tako osigurati očuvanje prirode koje mora doživjeti svoj potporu čitavom svijetu. Veliki mesežeri poput Vuka su također e, dijelom naše e, prirode prije stoljeća e, je u većini Europe nestao Vuk zbog ljudske, dakle, progona ljudi, a isto tako i nestanka staništa. Pratio se one regije uz kojih je istjeran u prošlosti a povratak Vuka u Europi je jedan od najvećih uspjeha zaštite okoliša u zakonodavnom smislu prije svega uredbom ostane. Drago mi je što Europska komisija ostala čvrsta kad je riječ o reviziji same uredbe o staništima i da Povjerenik Vela je jasno naznačio da treba zaštititi vukove i to je istaknuo početkom ove godine. Kazuje da ne smijemo biti samo e, dakle utjecajem vuka na okoliš, već isto tako e, utjecaja privrede na sve ostale vrste, životinske vrste u koje su obuhvaćeni e, dakle uredbom staništima. I on je kazao da ne bi volio da se promijeni ova orijentacija. Sve što je u zaštićeno europskim zakonodavstvom, to je učinjeno iz dobrih razloga. Prije svega kad je riječ o velikim grabežljivcima e, i izlovu, moramo sagledati mogućnosti i načine kako možemo koegzistirati, kako možemo zaštititi poljoprivredu i e, životinske vrste e, jednako E, sve preventivne mjere već su razvijene kako bi se ova koegzistencija e, omogućila sa e, upravo ovim velikim mesožderima. Moramo još istraživati, a isto tako i pobrinuti se o tome da ova harmonizirana koegzistencija prirode i drugih vrsta bude očuvana. Vjerujem da u budućnosti ćemo sagledati i neke nove imunativne mjere koje će se dogoditi kao što boje, tip koje je razvio Institut za koegzistenciju e, u Nizozemskoj zajedno sa Univerzitetom u Ljubljani. Želim da ove inatne metode e, budu prekogranične. Ja zaista želim da e, životinski svijet bude u suživotu sa ljudima. Vjerujem da je ovo saslušanje će nam omogućiti da glavne elemente o harmoniziranja uspijemo otkriti. Prvi panel e, će se pozabaviti znanstvenim spoznajama populacije vukova u Europskoj uniji ne samo u brojkama, već i o tome kako da se procjeni vitalnost same populacije vukova, njihov ulogu u našem ekosustavu, isto tako i socijalni utjecaj i kulturni utjecaj koji imaju vukovi. Drugi i treći panel će voditi moji kolege odbor iz, dakle, odbora e, za predstavke i odbor za poljoprivredu. Koncentrirat će se na zakonodavne osnove povratak e, dakle i vuka u okoliš i u ruralnu zajednicu. Sva tri odbora su vrlo budno pratile e, dakle, razvoj kretanja velikih mesoštera, a sve tri studije su e, dakle uvačene u samu dokumentaciju koju ste primili. Ovo javno saslušanje jest jedno važna pretpostavka da se razumije način kako možemo e, su, organizirati suživot e, sa velikim grabežljivcima. Bilo mi je jako e, drago da i prvog puta u životu vidim i Vuka koji je prešao granicu u Nizozemskoj nakon što je nestao prije 100 godina. Vjerujem da moramo pozdraviti dolazak ovih divnih životinja, a isto tako i političare i poljoprivrednike skrbiti sa e, potrebnim znanjem kako bi imali miran suživot. Ja bih e, sada riječ dao svoj kolegici Tatjani kako bi nas pozdravila i i u ime odbora za predstave i da nam predstavi dakle ove dvije predstavke. Dobro, dragi kolege, dragi slučnjaci, dragi dakle uputitelji predstav Hrvatske. E, ja vas želim doista pozdraviti na ovom javnom saslušanju e, na isto tako revaluaciju dakle, populacije e, Vukova u ime odbora za predstavke. Isto tako želim pozdraviti i kolegice i kolege iz odbora za poljoprivredu i na radu koju su oni učinili upravo vezano za ovu temu, a i veselim se njihovim prilozima koje ćemo čuti tijekom ove rasprave svi. E, od samog djetinstva sjećamo se i bajke u kojima je Vuk e, bio uvijek negativno karakteriziran. E, ja osobno, ja sam imala sasvim drugo iskustvo paznati ruska pjesma Visocki kantautor koji je opjevao Vuka. Lesni je gira, They surrounded me, oni su me okružili, okružili, ali e, sami lovci su ostali bez ičega. Ja se nadam da tijekom ovih saslušanja ćemo čuti upravo obje strane, odnosno različite e, stajališta različitih strana, što će nam opet omogućiti da imamo jasne preporuke i plodne zaključke. Što se tiče samog e, uvoda u ovo javno saslušanje, ja bih riječe dale, e, dakle, e, onima koji su uputili predstavke, koji su uputili nam svoje predstavke jer neki drugi su isto tako zabrinuti oko samih dakle, zakonodavnih mjera konflikta između čovjeka i vuka. Prva predstavka pod brojem 0984 iz 2016. godine uputio je u ime udruge ekologista Son Axion, nadam se da sam to španjolsko ovaj, naziv dobro izgovorila, a riječ je o vukovima južno od rijeke Duero. Gospodin Miguel Fernandez će predstaviti ovu predstavku. Izvolite, imate pet minuta na raspolaganje. Hvala vam lijepa. Želim vam svima dobro jutro. Ja se obraćam u ime Samola Martina Sosa i isto tako zastupam nevladnu organizaciju Ekologistes on Action. Ovdje jedan kratak uvod eh, kako bismo dali jedan opći okvir i uvod u samu temu. Nakon toga ćemo moći utvrditi da zapravo su vokovi su zaštićena vrsta na zajedničkom teritoriju, a isto tako kad je riječ o španjolskom teritoriju, međutim postoje neke razlike u Europskoj uniji nakon potpisa Benskog sporazuma iz koje proizlaze određene okolnosti koje su dovele do promjena, što je zapravo dovelo do negativnih posljedica u primjeni nacionalnog zakonodavstva. Prije svega vidljivo je da postoje neke države u kojima dvukovi e, potpadaju pod dva režima zaštite, a to e, aneks četvrti, aneks peti i to je doista posebno. Španjolska ima obje ove odredbe, to možemo pronaći i nekim drugim državama Europske unije ovakvu situaciju e, Finska primjerice ili Grčka. Međutim, ne glede na to, iz e, samog Bernskog sporazuma, iz konvencije iz Berna, proizlazi da iz ovih priloga e, vidimo da se traži stvaranje pozitivne situacije a na temelju zaštite temeljem zajedničkog prava na zaštitu. Ovdje je jedan znanstveni rad objavljen u časopisu Biological Reviews bili smo sudjelovali u izradi ove studije i ovdje želim ukazati na jedan detalj. Ovo su crvene e, strelice, genetsko istraživanje populacija vukova, a radi e, dakle e, zaštite samih genetskih elemenata. Ovaj crveni krug koji vidite, to je regija Castellana u Španjolskoj, 50% populacije vukova na poluotoku nalazi se upravo u ovoj regiji. Vidimo gdje su zapravo vukovi dobro zaštićeni, tamo vidimo i kretanja ovi crveni. E, strelice su genetske zapravo pomicanje, geografsko pomicanje samih vukova Imamo ove strelice u različitim područjima, međutim ne vidimo da je imamo u ovoj najvećoj populaciji vukova, a to je na Iberskom poluotoku. EUNET izvješćuje isto tako Europska agencija za okoliš utvrđuje se da iberska populacija je izuzetno loše zaštićena u razdoblju 2012. do 2018. godine dakle promatrano razdoblje možemo utvrditi da situacija sa zaštitom populacije vukova u Španjolskoj jest, ima negativan predznak u Španjolskoj. Imamo još jednu posebnost jer u Španjolskoj do sada e, smo imali samo dva nacionalna, odnosno da tako prebrojavanje e, samog broja vukova koje je održano dva puta. S jedne strane imamo jednu geografsku raznolikost e, koja je vrlo zanimljiva. U de Leon e, imamo jasnu smjenu kretanja, međutim populacija ostala ista. U Kastilju Leon i imamo 159 e, dakle, skupina, u ovom drugom prebrojavanju to je bilo 260 čopora. Postavlja se pitanje što se dogodilo sa ovom najvećom populacijom vukova u zapadnom dijelu Europi. Mm, sumnja se u to, odnosno postavljamo pitanje, a isto tako i u znanstvenim krugovima se o tome podrobno raspravlja, doista moguće je da je riječ o tome da samo mm, praćenje statističkih podataka u pojedinim regijama e, zapravo nije dovoljno dobra, dolazi do izlova, a isto tako nemamo zaštitu populacije u južnim dijelom 600 vukova je odstreljeno i to u razdoblju 2008. do 2013. godine. Udio um, populacije u Portugalu ima izuzetno dobru zaštitu, dakle tu nema iznimka. Drugo pitanje koje pak valja postaviti u tom kontekstu je sljedeće. Eto, 300, e, dakle, reproduktivnih skupina čopora, Španjolska kaže da nema više prostora e, za veći broj čopora. Vidimo koliko prostora stoji na raspolaganju za populaciju vukova na temelju upravo karakteristika samog okoliša i vidimo da zapravo vuk može, e, može živjeti na 25% teritorija Iberskog poluotoka. Što drugim rječima znači da u Španjolskoj eh, su znanstvenici došli do zaključka da je to 300 tisuća kvadratnih kilometara, to je 55% teritorija. A mediji se prema tome ponašaju jednako, dakle postavljaju različita pitanja, a koje zapravo se i raspravljaju na razini parlamenta i koje se raspravljaju na razini komisije i u velikom broju slučajeva govori se o prekomjernoj e, dakle broju čopora i prekomjernom broju jedinki vukova. Europska komisija je provela svoje vlastite dakle, istraživanja na temelju e, misija koje su organizirane i isto tako imamo tu prikaz u medijima da Brisel zapravo dozvoljava da se vukovi odstreljuju. Međutim, to nije točno, ali mediji to upravo tako prikazuju. Što se tiče e, iznimaka vezano uz e, ostaništima, da je zapravo postoje jedna sveobuhvatna kontrola Upravo mm, smo sada imali presudu u Finskoj i možemo kazati da e, se e, dakle izlov e, vukova i norme poštuju i da je to zapravo u konačnici bi to značilo uklanjanje svih čopora. Ovdje pak vidimo da prema Natura 2000 i područjima Natura 2000 i samo Vukova, a ovdje zajednička sredstva iz EPP-a, Sada bih e, i završio. Možda je sve skupa povezano i sa poticajima, sa uvjetovanosti u okolišnom smislu, a isto tako je sve skupa vezano uz e, Postavlja se pitanje je li potrebno postaviti nove uvjete prema fondovima još e, zadnja informacija. E, Vukovi treba zaštititi, oni su zaštićena vrsta i čovjek e, ne smije ovu zaštitu staviti pod pitanje. To prije svega vrijedi za one glavne predatore, za grebevđivce. Ono što vidimo kod izlova u užem smislu, riječ je o vukovima koji su izrazito zaštićeni i lov na vukove ne dovodi do e, dakle ovih društvenih konflikata do kojih može doći a isto tako i različite organizacije su mišljenja da i same direktive nisu fleksibilne u svojoj primjeni, već da ih treba primjenjivati u vrlo, vrlo striktnom smislu. Hvala gospodine Fernandez predstavka 0426 2018. godine, Stanislav Bregant e, iz Slovenije. I to u ime udruge eko proizvođača poljoprivrednih i 50 e, nevladnih organizacije, a vezano uz upravljanje u Europskoj uniji, isto tako velikih e, predatora grablježljivaca. Izvolite, imate pet minuta, gospodine Bergant. Spoštovani poslanci, prav lepo pozdravljeni. Poštovani eh, zastupnici, jedan srdačan pozdrav eh, s moje strane. Dolazim iz Slovenije, što je ono što me motivira da se uključim eh, u ovu raspravu. Prije svega je to činjenica da govorim, da, da se ja bavim uzgojem domaćih životinja koje stradavaju od strane vukova. Mm, htio bih da moji, da moji unuci nastave sa mojom djelatnošću, da se uključe u organsku proizvodnju e, hrane. O čemu govorimo? Kakav je kontekst? Govorimo o slovenskim poljoprivrednim gospodarstvima. Oni su uglavnom mali. Osnovna gospodarska situacija u Sloveniji je takva da ovako mala gospodarstva ne mogu sama preživjeti. Ona se pokušavaju uključiti u neke dodatne aktivnosti. ne govorimo o osnovnim aktivnostima koje se mogu obavljati na poljoprivrednom gospodarstvu, mislim, mislim na dodatne aktivnosti poput primjerice agroturizama i tako dalje. A to podrazumijeva i potrebu suživota, a sada je to nemoguće zajamčiti u alpskim područjima. Mislim da moramo bolje surađivati. Prije nego što smo ušli u Europsku uniju, Imali smo situaciju da je, da su, da je populacija vuka u e, jugoistočnom dijelu Slovenije bila stabilna, međutim nakon toga smo vidjeli da se situacija pogoršava, da raste broj e, dakle vukova, to predstavlja veliku opasnost za poljoprivrednika. Ovdje na slici vidite e, tipičan slovenski krajobraz. Ono što je karakteristično za našu zemlju jest da su poljoprivredna područja raspršena, nemamo velike urbane aglomeracije osim u nekim dolinama. To znači da je jako složeno baviti se poljoprivrednom, poljoprivredom u tim područjima, dakle koje su bogata šumom i brdima. Kao što vjerojatno znate i sami, e, da bismo se bavili stočarstvom moramo imati na raspolaganju pašnjake. Mislim da bi jako teško bilo uvesti na ova područja neke zaštitne mjere. Osim toga, tu prolaze i brojni planinarski putevi. Dakle, ako bismo uveli primjerice parstijske pse ili ograde u ovu vrstu krajobraza, onda bismo zasigurno e, naštetili našem krajobrazu, a i našim e, djelatnostima poput turizma. Kada je riječ o korištenju pastira, onda nemamo za njih dovoljno, uopće dovoljno grla stoke kojima bi se oni mogli baviti. U razdoblju od 2008. do 2018. smo došli do smanjenja broja poljoprivrednika. Zadnji program kojim smo se bavili, koji se zove Slow Wolf, je utvrdio da je došlo do smanjenja broja grla stoke i zbog pretjerane zaštite vuka. Došlo je do smanjenja broja napada vukova, ali samo zato što se u određenim područjima napustila poljoprivredna aktivnost. Primjerice u Kočevja je bio povećan, e, je došlo do povećanja rasta populacije vuka. No. Uh, eh, lejte, ta, uh, bom rekel, učinek pokola volkov je, ma predvsem... Kakav je utjecaj ovakve situacije koje vidite na slici na naše, eh, na naše ljude? Pa prije svega je riječ o psihološkoj šteti. Zamislite u situaciju. Mi stočari se bavimo uzgojem živih životinja koje potom vukovi pobiju, zakolju. Ove životinje izuzetno pate i to ima jako loše posljedice, psihološke posljedice na naše obiteljima. Zamislite kako se djeca osjećaju kada vide da je vuk napao živu životinju, kada vide koliko ta životinja pati. Pa dobro, onda jasno da neki ljudi kažu da niti ne žele ulaziti u ove aktivnosti kada vide što se događa i zato brojni napuštaju ovu djelatnost. Vuk je grabežljivac, predator. On ne pada u druga životinje samo da bi preživio, da bi se hranio. To je jednostavno situacija koju imate u prirodi. Potom se događa i da se životinje zapletu u ogradi, u ogradama koje se koriste, životinje ne znaju izbjeći. Tako ograđena područja. Ukoliko se vuče populacija previše približi zonama gdje žive ljudi, to može izazvati i probleme za tamošnje kućne ljubimce, dolazi do miješanja između vukova i pasa i tako dalje. Potom je to pitanje povezano i sa zaštitom bioraznolikosti. Vuk izaziva veliku štetu. Koristimo bradive površine u poljoprivredi velike površine koje se koriste za proizvodnju hrane. Imamo s tim u vezi čitav niz direktiva i uredbi koje uređuju to pitanje. A ovo što se donijelo vezano uz grabežljivce je naštetilo situaciji na terenu. Svaki dionik e, u sektoru poljoprivrede ima koristi od ovih zakonskih okvira, osim samih poljoprivrednika. Mi trpimo velike gubitke. Ovi dionici koji upravljaju populacijom vuka pokušavaju nagovoriti druge dionike. Da, evo, uskoro ću zaključiti, kaže govornik. Ali imamo samo dvije mogućnosti. Hoćemo li zadržati ovaj krajolik koji vidite na desnoj strani, ili ćemo dozvoliti da se naše djelatnosti krajobraz unište zato što ne znamo na koji način očuvati i sačuvati dakle, naš krajobraz. Smatram da ima previše grabežljivaca u ruralnim područjima. Ne bismo smjeli dozvoliti da u narativu uđe dakle, ova romantična slika onoga što se događa na terenu i da oni koji imaju takvu viziju svijeta odlučuju na koji način bi trebala biti organizirana, organiziran život na selu. Hvala našem gostu. Evo, čuli smo dakle naše goste u prvom panelu. Hvala ti Tatjana. Sada ćemo početi, dakle, nastavit ćemo sa radom, dakle, analiza vučje populacije u Europskoj uniji. Nakon e, stručnih izlaganja ćemo čuti prva pitanja. Dakle, ukoliko želite postaviti pitanja, podignite ruku. Da ću riječ profesoru Luigiju Bojtaniju. On se bavi, dakle, grabežljivcima u Europi. Dakle, na čelu je inicijative koje se bavi tim pitanjem. Imate deset minuta za izlaganje. Izvolite. Uh, Hvala vam na mogućnosti da vas obratim i progovorimo o statusu Vuka u Europskoj uniji. Tu ću vam prikazati velik broj slika, jako brzo, kako biste dobili osnovne informacije. Gdje su vukovi, koliko ih ima i zašto? Ovo je sve rezultat e, rada naše inicijative, dakle Evropske velike zvijeri, dakle riječ je o inicijativi koja okuplja e, više organizacija i četrdesetak stručnjaka koji rade na ovim pitanjima. Ova karta vam pokazuje distribuciju Vuka tijekom 60. godina prošlog stoljeća. Ovdje su datumi, odnosno godine kada su ubijeni posljednji Vukovi već krajem prošlog stoljeća su se vide jasni znakovi ekspanzije vučje populacije, naročito na istoku Europe prema zapadu. Vidite ovdje da vam crvene strelice prikazuju pravac kretanja. Ukoliko usporedimo ove dvije karte, onda možete vidjeti ova plava područja, kako se šire, kako vukovi zauzimaju sve veća područja. Ovo je najnovija karta koja prikazuje distribuciju iz 2017. Tu se kombiniraju svi podaci koje imamo vezani uz stalnu prisutnost i povremenu prisutnost vuka. Ova potonja je označena plavom bojom. To ću vam kasnije razjasniti, dakle. Ali evo, možete vidjeti da imamo puno više vukova u Skandinaviji, dakle Finska, potom Zapadne Alpe, Francuska i naročito Baltičkom području, Dinarskom području te zvoni Karpata. Ovdje možete vidjeti kako se brzo širi populacija vukova ovo su podaci 2000. Imali smo jednog vuka u Njemačkoj. To je ova točka na karti. Sasvim desno. A ovo je situacija iz 2016. A ovo pak situacija prije godinu dana. Daljni porast. Imamo dakle rast od 34% na godišnjoj razini. To je dakle poznat e, dakle biološki rast ove populacije u tom području. Potom ovdje je populacija vuka po vrstama. Možda bih tu trebao razjasniti što to znači. To obuhvaća dakle kontekst upravljanja. Biološki govorimo samo o jednoj populaciji vuka. E, vuk se može i kretati, prelaziti velike udaljenosti. Ali kada je riječ o upravljanju populacijama, onda ima deset skupina. Ovdje ih vidite na karti, označeni su različitim bojama. Budući da su ljudi uvijek zainteresirani za brojke, naročito kada su u pitanju dakle, grabežljivci, zvijeri, važno je znate koliko ih ima i ovdje vidite brojke vezane uz ovu podjelu po populaciji vuka. U sredini je su crvene brojke, najveća populacija je ona na, Karpatu, na Karpatima, potom Baltičko područje, te talijanski poluotok. Međutim, ono što je još važnije od brojki, to je ova sljedeća e, kolumna koja pokazuje trendove. Kao što vidite, dolazi do rasta većine populacije, dakle ili su brojke stabilne, potom imamo crveni popis IUCN-a, Dakle, oko ovoj, ovim skupinama ne prijeti istrebljenje. Međutim, metode iza ovih procjena se uvelike razlikuju diljem Europe. Sa znanstvenog dakle, gledišta nije korektno staviti svoje podatke u jednu te istu tablicu. Ovdje se primjenjuju različiti pristupi koji dovode do različitih brojki. Dakle, ukratko, ovo je situacija danas. Imamo oko 17 tisuća jedinki u Europi, od toga ih je 13-14 tisuća na području Europske unije. Uglavnom dolazi do porasta brojki i u, širini, u širini njihovog kretanja. Kad ih usporedimo sa drugim zvijerima u Europskoj uniji, ovo su brojke. Imamo više medvjeda nego e, vukova, ali one izgleda izazivaju manju zabrinutost. Potom populacija ris lasica. Da, teško je ovdje sada vidjeti ko je čimbenik ovdje najviše utječe na ovaj trend. Imamo dakle promjenu u potrebi zemljišta, naročito kada je riječ o brdsko-planinskim područjima, tamo se napušta poljoprivredna djelatnost, potom velik porast eh, njihovog pljena Nekad prije nismo imali ovoliko puno biljo jeda na našem području potom oporavak vrste. Vuk je otporna vrsta. Oni mogu živjeti u gotovo svakoj vrsti staništa. Gdje god se nešto može pojesti, gdje se na njih ne puca, oni mogu prosperirati. To znači čak i u vašem vrtu, ukoliko ih pustite na miru. Oni su otporni na upotrebu zemljišta od strane ljudi. Ja sam upravo malo čas dobio jednu snimku iz talijanske Toskane. Sa vidjeli su Vuka usred sela. To se evo dogodilo baš sinoć. Međutim, ljuda nije strah jer Vuk tamo ne uzrokuje nevolje. Svi modeli pokazuju da dolazi do napuštanja poljoprivrednog zemljišta. To je trend koji bilježimo diljem Europe. To će značiti nastanak ovih praznih prostora. Dakle, tu će se moći kretati vukovi, njihove pljen. Moramo imati na umu da ova vrsta može lagano propješačiti udaljenost od 1500 km. Ovo je jedan sjajan primjer. Imamo vuka koji je obilježen u Sloveniji, koji je eto prošao kroz Austriju i došao u Italiju i smjestio se u blizinu grada Verone. Vidite, oni mogu preći izuzetno velike udaljenosti. Imamo čak i slučajeve gdje je Vuk prešao 10.000 km. Dakle, oni se mogu pojaviti bilo gdje u Europi, u bilo kojem trenutku. To nije nekako čudo, oni samo hodaju. I oni se hrane gotovo svime. Oni jedu ono što im je, do čega im je najlakše doći. Je li to ovca, je li to jelen, što god je lakše uhvatiti. Ukoliko pogledamo biologiju vuka diljem Europe, onda ćemo dobiti različite podatke kada je riječ o njihovoj prehrani. Mnogo se govori o tome je li ovdje riječ o pravom vuku ili nekim mješancima između vuka i psa. Oni se mogu dakle razmnožavati i sa drugim vrstama. Međutim, to je ograničeno. E, dakle, općenito možemo govoriti o manje od 5% ovih hibrida, dakle, između vuka i psa. Međutim, na lokalnim razinama imamo neke zabrinjavajuće situacije, poput one u općini Grosseto u Toskani, u još jednom području na sjeveru Italije. Imamo jako visoku prisutnost ovih hibridnih vrsta. To zabrinjava, zato što više ne govorimo o vuku, niti o su i oni su opasni od vuka zato što ih je manje strah ljudi. Međutim, to, nije tako. Oni se uglavnom ponašaju to čak u 100% slučajeva poput vuka, tako da tu ima mnogo mitova oko njihovog ponašanja. I zašto bismo trebali sačuvati vuka? Pa ima puno razloga za to. Zato što on ima čitav niz vrijednosti. A tu su prisutne i neke negativne karakteristike, da kako kao što smo malo čas čuli. Dakle, s obzirom na ove karakteristike, odnosno vrijednosti vuka, možemo govoriti o ekološkoj, znanstvenoj, obrazovnoj vrijednosti, ali i kulturnoj, gospodarskoj i ukoliko želite možemo govoriti o njegovoj etičkoj vrijednosti. Hvala lijepo. Thank you very much, uh, profesor. Hvala vam, uh, profesore Bojtani. Sljedeći gost je doktorica Ženevjev Karbon. Ona je istražiteljica etnozoologije i etologije. Izvolite, imate riječ, 10 minuta. Merci de votre attention. Je vais Hvala lijepa. proposer une réflexion partagée sur ce qu'est... On parle du... Ja bih eh, u svom eh, predavanju sam htjela na početku odmah predložiti da zajednički razmislimo ko, šta se događa nakon povratka Vuka u Evropskoj uniji. Mi znamo da smo trenutno u dinamičnoj fazi, da Vuk dolazi i naseljava se na većim površinama i to ne možemo gledati samo s ekološkog aspekta. U većini država Evropske unije populacija vučja je ipak u sukobu sa ljudima ili nekom od ljudskih aktivnošću. Dakle, u ekonomiji ili recimo s bilo čem vezanom za naše slobodno vrijeme. Tu postojanje vukova više ovisi o tome koliko je zapravo čovjek prisutan. Dinamika rasta vuče populacije se odražava na lokalne zajednice i puno se raspravlja zašto sada, jesmo li u opasnosti. Kako će se to na nas kao osobe ili na našu djelatnost, na našu ekonomiju, na našu poljoprivredu, ako hoćete odraziti. Pitanje je zatim da li je ovaj povratak Vukova u Europu prirodan pojava ili je to negdje zapravo potpomognuto. U Francuskoj se smatra da je povratak vukova jedna prirodna pojava, međutim znanost nije zadovoljna tim objašnjenjem. I stalno se ponavlja da se e, zapravo da stalno se ponavlja da je to vezano za čitav niz faktora zbog kojih su se vukovi vratili u Europu. Kao etiolog sam razmišljala o prostornim aspektima tog fenomena. Profesor Bojtan je već lijepo rekao, postoje recimo vukovi generalno djeluju na javnost, na medije i mediji to prikazuju uglavnom kao jedno simbolički prikaz vraćanja prirodi i renaturacije, da tako kažemo, taj povratak Vukova. Prije uvođenja Vuka, da tako kažemo, e, su i vraćanja vučije vrste, su se i druge vrste već počele vraćati, Ljudi razmišljaju zašto, misle da je to vjerojatno zbog jedne biološke ravnoteže, ali zapravo niko nije skroz siguran. U političkom raspravi, političkom diskursu, se govori o povratku Vukova kao ciljanoj mjeri. Stalno se govori da je Vuk ciljano vraćen i da se pokušavalo Vuka zaštititi naravno kao ugroženu vrstu prema konvenciji iz Berna. I stoga je, smatra se da je ovaj povratak vukova jedna umjetno izazvana priča, a da to nije bio prirodni fenomen da su se sami od sebe toliko raznožili i vratili u Europu. Međutim, dugoročno gledano to pitanje kako će se to odraziti na korištenje površina. Naravno, tu postoje vrlo različita mišljenja u gradu ili u ruralnim područjima najčešće se lokalne razine jako uzrujavaju i zbog toga se protive i Evropskoj uniji kao i svim mogućim zaštitarima vrste jer smatraju da vukovi direktno ugrožavaju njihovu egzistenciju. Ali to onda nema nikakve veze sa zaštitom vrsti, naravno. I mislimo da je potpuno Dakle, postoje jedno uvjerenje i smatraju ljudi na terenu, u lokalnim zajednicama da je nespojivo e, vratiti vukove kao vrstu očuvanu i zaštićenu i s druge strane držati domaće životinje, da je to nespojivo. E, u našem gradu je 2017. čak kazano da postoji novi klan vukova u Francuskoj i dakle tu je tu se nije radilo samo o poljoprivrednicima, nego se istraživalo i gledalo na kojoj poziciji je vuk unutar postojećih ekosustava. Upravo u planinskim područjima upravo se tamo postavlja pitanje za legitimacijom vuka i te vrste a to je ono pitanje kojim se ja bavim. Ako bude dopušteno da Vuk e, se vrati u šira područja planinska u Europskoj uniji, tu više neće biti nikakvog ruralnog razvoja, niti tu će biti dakle, ugroženo stočarstvo, a napredovao bi naravno lov. I sad je pitanje šta će biti sa onima u planinskim područjima koji se ne bave uzgojem stoke, a nisu ni lovci. zaštita vuka. Ne može ni u kom slučaju vuka učiniti e, svetinjom koju treba štititi, jer vuk nije svet. Genetičke varijacije postoje u državama i mislim da mora biti razmjene s drugim populacijama. Uvijek imamo mogućnosti lokalne probleme <laughs> riješiti. Održavanje evropske populacije nije razlog da e, zemlje donose svoje mjere za zaštitu dodatno vukova. U kojoj mjeri je opće zaštita vukova bitna za bioraznolikost? Da li da se Francuska tu oslanja na lokalnu proizvodnju ili da stalno dolaze ljudi iz inozemstva? Ili, mislim, ne ljudi, nego populacija vuče. Postoje različite gornje granice kojima se još raspravlja, ali vrijednost brojke je vrlo simbolična. govori o trenutku kad se može djelovati i kako se može djelovati da se ta vuča populacija reducira. Bez obzira na koji se postupak odlučuje, na kraju je uvijek bitno odrediti broj e, vukova koje imamo i koji de facto u nekom habitatu žive. Ako se gornje granice određuju, onda to dovode do novih zahtjeva je već su se čuli zahtjevi da se vuk kompletno istrijebi u određenim područjima. I onda se znalo da se zapravo taj odstrel mm, morao oduzeti od općeg naravno broja, ali to je, su francuske priče. Vuk nije uvijek e, jedna plaha životinja koja bježi pred ljudima. Treba to realno sagledati. A ako vuk više prestane se bojati čovjeka, onda se čovjek mora početi bojati vuka. U Francuskoj još uvijek nisu uspjeli e, postići jedan miran suživot sa vukom pokušavaju naći neke druge kompromise da ih baš ne e, ubijaju i ne odstreljuju. Tako je to. Tu se još uvijek traži način kako živjeti s vukom. Ovo je bio jedan primjer kako zapravo na loš način se nose ljudska vrsta s vukom. I sukob je kontinuiran. stalno postojanje, dakle i opstanak vukova prije svega ovisi o stvaranju alternativ, alternativnog rješenja, a da ih se ne odstreljuje i ne ubija. I to je s time dolazimo do onog zadnjeg pitanja o onim zemljama u koje se Vuk vraća. Ne bi li ga mogli sagledavati kao dio našeg nasljedstva? Pod tim mislim da bi Vuk koji je nestao iz mnogih zemalja Europe, on se ponovno vraća, pa ne želimo li ga ostaviti idućoj generaciji? Mislimo da e, na taj način da malo senzibilnije promatramo svoj okoliš, da ćemo na taj način bolje naše kompletno nasljedstvo zaštititi. Vuk u Francuskoj do sad nije tretiran kao dio tog nasljedstva kojeg ostavljamo idućenim generacijama, ali sad se počelo razmišljati o alternativima za njegovo kompletno istrebljenje i uništenje. Hvala lijepo doktorice Carbona. Sad ćemo nastaviti sa pitanjima i odgovorima. Imamo puno pitanja, a vrlo ograničeno vrijeme. Prema tome, ako imate pitanja koje nećete stići postaviti u ovoj rundi, onda možda u drugoj. Ali, da počnemo sa pitanjima kratkim, minuta po osobi. Prvi je gospodin Vici. Hvala. Vuk je problem u Europi. Neki ljudi ga se boje, neki ih vole, i tu ali ja sam sretan što vidim da se njihov broj, njihova populacija povećava, ali nije sve u brojkama. Vidjeli smo na primjeru Slovenije da samo stotinu vukova može otprilike 165 tisuća životinja pobit. U Slovačkoj imamo oko 500 vukova i nismo još da sad e, došli do tako velikih razmjera štete kao u Sloveniji, ali malo je drugčija priča očito. Ako pitate naše konzervatore koliko imamo uh, vukova, oni će reći nekoliko stotina, 700 ili više. ako pitate lovca, oni će reći nekoliko tisuća. Dakle, pitanje brojke još uvijek nejasno i otvoreno. No, naglasio bih da ljudi u Europi vole vukove. Nisu u pitanju samo poljoprivrednici i lovci koji se s njima bave i imaju problema. U Slovenčku imamo sada jednu kompletnu e, inicijativu koja traje već nekoliko mjeseci i traže, imamo sad već oko 90 tisuća e, potpisnika te peticije inicijative koja je krenula da se zabrani ubijanje vukova. Sljedeća je gospođa Tilimec. Hvala na ovoj prezentaciji. Da, Vuk se vratio u Europu Vidjeli smo brojke, govorimo o 13 do 14 tisuća vukova. To su barem one brojke kojima baratamo, možda ih je malo više. A reakcije su jako pomješane. Znano se, općenito govoreći, raduje, to je zaštićena vrsta, to je dobra vijest za zaštitu bioraznolikosti, da se vuk ponovno vratio u e, šume. On regulira i obnavlja naše divlje divlje populacije životinja, isto tako utječe na rijeke i vodu. On je inače vrlo fleksibilan glede hrane, jede svežderje, jede i lešine i mrtve životinje ili oslabljene životinje u šumi i na taj način to regulira. Međutim, s druge strane, osim njegove uloge za ravnotežu prirodno u šumama i ekosustavima, on ugražava naše poljoprivrednike. Mi znamo da se recimo kroz e, naše bajke uvijek Vuk e, ponavlja kao negativan lik. Međutim, e, za opće je dobro da je on dio našeg naše bioraznolikosti. Prema tome trebali bi omogućiti jedan miran suživot između vuka i ljudi. Da vam dam primjer iz Luksemburga. Tamo imaju plan upravljanja za kompenzaciju i zaštitu vukova, ali istodobno da ga spriječe u činjenju prevelike štete. Dakle, u zaključak je da je suživot moguć, suživot vuka i čovjeka. suživot u nekim regijama Europe više nije moguć, zato što je vrlo jasno ste sad opisali ovaj sukob između s jedne strane očuvanja bioraznolikosti, posebno u planinskim područjima, i s druge strane svih onih šteta i ugroze koje predstavlja vuk. Ja mislim da je zaštita te bioraznolikosti moguća samo, vidi primjer Slovenije, ako se stvore e, zone slobodne od vukova. Jer kad bismo imali jednu pravu procjenu učinka, nadam se da će znanost kad tad e, dati te podatke, kad bi dakle imali takvu jednu pravu procjenu učinka, onda bi možda znali šta je više vrijedi. Da li ovaj uzgoj ovaca i ostalih e, gospodarskih životinja ili održavanje jedne vrste i povratak jednog velikog grabežljivca kao što je vuk koji se onda, koji je onda zapravo odgovoran zato što se neka površine više uopće ne obrađuju. Pa se tu onda tek dolazi do odumiranja vrsta. Tu bih volila imati konkretne znanstvene podatke, a onda možemo govoriti o tome gdje i kako dati vuku zaštićen status i kako ćemo regulirati njihovu populaciju. Sljedeća je gospođa Čika. Čika. Hvala vam. Profesor Bojtani je malo čas e, govorio o jednom vuku koji je šetao jednim selom u Toskani. Rekao je da lokalni ljudi nisu uplašeni. Međutim, imamo slučaj u kojem je jedan stočar nedavno izgubio 16 ovaca od strane Vuka. I imamo brojne naše pastire koji strahuju od napada Vuka. Imamo također jednu istragu koja je nedavno provedena u Toskani. Ima ih navodno oko 600 u toj regiji. To nije malo, zato što prema Ispri u alpskom području imamo tisuću 500-600 vukova, dakle trećina ih je u Toskani. Problem stočara je povezan sa neizravnom štetom. U Italiji, naime, odšteta po grlu ovako izgubljene stoke je 180 eura, međutim neizravna šteta je daleko veća. Dakle, nameće se pitanje da li se kroz Europski fond za poljoprivredni razvoj može pomoći ovim jadnim stočarima i na način da im se nadoknade ovi neizravni gubici, odnosno neizravna šteta. The next is Sljedeća je gospođa Sander. Hvala lijepo. Hvala na ovim vrlo zanimljivim predavanjima. Vidimo da je funkcionirala zaštita na vrsti na evropskoj razini, jer se vučja populacija sjajno oporavila i razvila. U sve one prateće posljedice koje je to imalo po poljoprivredu, ali i kad slušamo što se govori i vidimo da postoje stvarno teške veliki problemi za naše poljoprivrednike zbog tog oporavka vukova našim poljoprivrednicima i onako nije lako. Ali ja bih tu o jednoj drugoj temi govorila koja je ovdje samo dotaknuta, a to je razvoj hibridne populacije. Dakle, miješane vrste od psa miješan pas vuk. Da li to, možete nam tu reći kako se razvija ta populacija, u kojoj mjeri ona ugrožava naše poljoprivrednike i što tu kanite napraviti? Gospodin, hvala. Hvala gospodinu Bergantu što je tako divno opisao stanje u Sloveniji. Slovenija je država u kojoj je moguće da ljudi i mesožderi i grabežljivci žive mirno jedni pored drugih. Međutim, zadnjih godina je bilo zabranjeno ubijati vukove jer su bili stroga zaštićena vrsta koja se trebala oporaviti. Stoga se populacija vukova i medveda povećavala otprilike za jednu trećinu svake godine. Situacija sa medvjedima je potpuno izvan kontrole. Od 600 smo došli na 300, ali s druge strane imamo 130 vukova stanje više nije pod kontrolom i zbog toga je, je upitno kako će izgledati uzgoj stoke. Djeca iz ruralnih područja i sela udaljenih se boje ići u školu. I stoga moje pitanje, šta mislite, da li će upravljanje, da li je upravljanje populacijom vukova u jednom trenutku postaje stvarno, stvarno potrebno kada je njihov broj postane prevelik? jer vidite mnoge druge vrste i mnoge druge stvari nestaju jer ih vukovi prebrzo pojedu. Sljedeća je gospođa Schmidt-Bauer. Hvala. Hvala vam na ovim raznim verzijama. Ja sam inače dolazim iz Austrije, a u Austriji smo imali jako puno šteta koje su vukovi nanijeli poljoprivrednicima. Austrija je zemlja u kojoj dominiraju vrlo mala seoska gospodarstva. Mi smo napokon alpski prostor i prema, na koji smo jako ponosna. Ali recimo onda pitanje psa, pasa, čuvara je tu jedno vrlo bitno pitanje, a to je jasno i jako zgodno za naš turistički izgled, samo nas posjetite da vidite. Ali pitanje sada jesmo li mi doista dosegli onu jednu zdravu i sretnu situaciju u kojoj imamo bukova dovoljno koliko treba da se zaštiti vrsta i da sad tu na tome stanemo i jednostavno mirno koegzistiramo. Međutim, slušajući ova prezentacija, vidim da je naš profesor Bojetano govorio o tome da neke prostore koji su napušteni, to vukovi zaposjedaju. A to mene kao poljoprivrednicu zapravo jako boli jer e, to su napuštena područja u kojima niko nije i onda je pitanje kog ćemo tamo staviti da to obrađuje. Da li ćemo tu ljude iz trećih država uvoziti ili kako ćemo to riješiti? Gospodin Jar, hvala. Još da dopunim kolege. Vi ste rekli da zapravo postoji samo jedna zvučja populacija u Europi. I jer sam vas dobro shvatio, profesore, jer Europska komisija govori upravo suprotno, govori o deset populacija, a to je vrlo bitno za upravljanje vukovima. Dakle, je li istina je to samo jedna populacija? Drugo pitanje, koliko velika treba biti uopće populacija biti, a da se sama, bude samo održiva, gledano na vukove? Koliko ih mora biti? I onda još jedno pitanje o Boma vama. Ja sam se zapisala to koliko e, vukova može zemlja podnijeti, odnosno možete li definirati područja kamo vuk uopće ne spada. Hvala lijepo, gospođa Aspan. Hvala. Hvala lijepo što ste došli. Naravno, vukovi imaju lošu reputaciju. Dokazano je da žderu bakice, a i prerušavaju se u bakice sve priče, obuhvaćaju to i bajke da je Vuk loš, a isto tako ko se bavi prirodom i ko je povezan s prirodom zna da je Vuk jako korisna životinja. No, želim kazati sljedeće, imamo daleko više problema e, slobodnih životinja, dakle, dakle bilo koje druge životinje koje napadu, napadaju i svinje i ovce i ne smatraju se kao stvarnim psima. Zbog čega želite da mi nemamo nikakvog bilo kakvih životinja, grabežljivaca? Zbog čega? E, isto tako ne pogledamo ove brojke kad je reč o orlovima. Sve ovo isto tako imamo i napad e, pasa na ljude. Psi napadaju ljudi, a isto tako imamo E, isto tako e, psi napadaju ostale životinje ako nisu iste vrste. Ne možemo ih zaštititi ili ne možete zaštititi. Isto tako želim sam samo čuti ove brojke. Da, samo još jedno pitanje. izvolite. Hvala vam. Prema podacima Evropske komisije, šest od devet ovih populacija vuka u Europi ne, ne uživaju dobru situaciju. Meni je ako populacija, ako populaciji vuka ne prijeti rizik od nestajanja, to ne znači da je situacija dobra na terenu. Dobra primjena direktive o staništima predviđa i da se države članice ne brinu samo o tome da ih zadrže dakle, u životu, već da omoguće dobar e, status e, vrste. Ja dolazim iz Italije, mi tamo imamo značajnu prisutnost e, vuka. Brojne regije, međutim, posez, posežu za raznim trikovima da bi opravdale odstrijel vuka. Vuk tamo ne predstavlja opasnost po čovjeka. Ja sam zato zadovoljna novim planom za upravljanje populacijom vuka koje je jako pozitivno, evo i zahvaljujem na tome. Imam jedno pitanje, koje su to konkretne mjere koje predlažete, dobra praksa koju možemo osvojiti na europskoj i nacionalnoj razini, a kojom bismo izbjegli da ova životinja koja je prečesto glavni lik u lažnim vijestima, dakle prestane, prestane biti protumačen kao opasnost po ljudski rod. Hvala lijepo, evo sad imate nekoliko minuta za odgovore na vaše pitanje. Prije no što pređemo na vaše odgovore, riječ bih dala predstavniku komisije da komentira. Thank you, Chair. Hvala, predsjednice. E, Temeljem direktive prirodnim staništima svake šest godine države članice moraju komisiju izvještavati o konzervacijskom statusu svih e, prirodnih staništa, te isto tako koja fora i fauna je obuhvaćena. Dakle, govorimo o stotinu izvješća uključivo i izvješća o vuku. Ovo se čini na temelju načela i kriterija koje je utvrđeno u samoj direktivi i na temelju metodologije koja se razvijala i koja je razvijena zajedno sa državama članicama. U ovom trenutku radimo na novom E, dakle sveobuhvatnom procjeni svih e, dakle e, životinja i cjelokupne flore. flore. To će se dogoditi sljedećem iduće godine. Međutim, privremene rezultati koje moramo još potvrditi temeljem ovih dakle, privremenih rezultate VUK još nije u statusu da ga se može promasiti najmanje zabranjujućim i to na najviši broj država članica biogeografski i na razini dakle biografskog podrijetla. Sljedeći koraci su sljedeći Europska agencija za okoliš koja upravo nam pomaže u svemu ovome, surađivat će sa državnim članicama kako bi se provjerili same brojke, kako bi se prepremili sažeci iz država članice na europskoj razini. Isto tako učinilo biogeografsko e, dakle, procjena, to će biti kroz javne rasprave tijekom siječnja sljedeće godine u zadnom tjednu. Svi ste pozvani da tijekom lipnja e, sudjelujete u prezentaciji rezultata, dakle, stanje e, prirode objavit će se u, u e, dakle, u, u jeseni sljedeće godine. Želimo isto tako se osvrnuti na e, pisani odgovor kojeg je komisija dala vezano s peticiju 426. 2018. godine Slovenije koju smo čuli na početku ovog saslušanja, jer taj pisani odgovor zapravo daje sveobuhvatnu sliku mišljenja komisije o mnoštvu pitanja koje e, raspravljamo i isto tako koje smo čuli kroz ovo pitanje koje postavili zastupnici. Hvala lijepo na komentarima. Hvala isto tako. Što ćete odgovoriti na ova pitanja? Doista je teško odgovoriti na mnoštvo pitanja koje su upućena jer to nisu jednostavna pitanja. E, doista postoji to niz nijansi, trebamo dati cjelokupan kontekst kako bismo upravo omogućili odgovor, pravi odgovor, no pokušat ću ipak dati neke kratke elemente odgovora. Potreba za znanstvenim dokazima, to je dosta značajan komentar koji se vrlo često može čuti. Vuk E, i isto tako koinzidencija sa čovjekom, e, o tome se raspravlja van konteksta na temelju dakle strahova i na temelju predrasuda. Trebaju nam ipak podaci koliko štete, u kojem kontekstu, u kojoj vukovi, koji je trend, isto tako je to e, ruralna gospodarstvo utjecaje na sve to skupa šteta na dakle stadima i tako da ja bih volio imati te znanstvene spoznaje hoćemo li podupreti za indirektnu štetu koja se događa, to je bilo pitanje koje je postavila e, kolegica iz Italije. Mislim da je to jako važno, ali regionalna vlast to treba riješiti, to nije nacionalna razina, niti na evropskoj razini, Evropska komisija je otvorena prema korištenju strukturalnih fondova uz fondove za ruralni razvoj, isto tako za konzervaciju grabešljivaca. Dakle, to je regionalno pitanje i točno je da i sami pastiri ako su izgubili jednu ovcu, to će biti problem, ali stavimo to u kontekst e, ponovno. E, dakle, većini e, ljudi, a isto tako koji nisu, nisu zabrinuti zbog vuka i naravno da žele imati vukove okruženju, međutim pojedini postir to ne želi. Hibridi postavljanje, dakle, pitanje hibridizacija. To je doista problem. Ako imamo prevalenciju, e, signifikantnu prevalenciju i kada ako vidimo trend hibridizacije, povećanje u određenoj populaciji koja ide od 5% do 10%, međutim u običnim okolnostima hibride smo imali u čitavoj Europi i pojedinačni slučajevi su lokalno riješeni. Prijedlog je stoga da ukoliko imate slučaj hibridizacije morate ih i dakle se riješiti, odstreliti. Ako je to 70% onda ne možete ubiti sve životine. Morate dakle koegzistirati sa takvom situacijom. Problem je doista e, važan i značajan i treba nam znanstveni dokaz o tome kada su prevelike populacije vukova? Preveliko zapravo nemam odgovor na to. Ne postoji zapravo adekvatno pitanje na ovo pitanje. U nekim područjima imate mnogo vukova a ljudi ih se ne boje. U nekim drugima imate nekoliko vukova, a ljudi su prestrašeni. Sve ovisi o kontekstu. Ne možemo imati magični prak i kazati da je to brojka koja je prevelika. Predstavnik, vi ste iz Austrije, vi ste postavili pitanje turizma u ovom kontekstu. Jedan primjer koji bih navzao u Nacionalnom parku Ambruco koji je blizu Rima, sat vremena vožnje od Rima, dva milijuna posjetitelja imamo u Nacionalnom parku veću gustoću vukova koja postoje uopće u Europi i nitko, baš nitko nije uočio vuka e, osim potpuna slučajnost, dakle ne postoji nikakva poveznica između nazočnosti vukova i smanjenja dakle turističkih posjeta. Moramo turistima kazati da vukovi e, ne jedu e, dakle male životinje. Ono što moram kazati u vezano uz koegzistenciju suživot. Vrlo značajno pitanje koliko je vukova potrebno. To je vrlo etično pitanje. Možemo preživjeti bez vukova, ali želimo ih imati u našem okružju iz drugih razloga, ne zato što su potrebni potrebnost e, je antropozofi koja je zapravo na neki način vrlo interesantno pitanje koje se može postaviti u ovoj sveobuhvatnoj raspravi. <laughs> Merci pour me Hvala što ste mi ponovo dali riječ. Bavila bi se sa dva pitanja. Vidimo ovo stajalište kod Europske komisije koje možemo ocijeniti sociološkim. Kada govorimo o vuku, to je povezano sa problemom. Dobro, to doista izaziva zabrinutost, zato što je teško upravljati suživotom kad on eh, dobro zna o čemu se ovdje radi kao problemu. Međutim, moramo manje... Nije ovdje važno govorimo li o emocionalno ili ne. Moramo biti primjenjivati ista pravila bilo da govorimo o stočarstvu, brdsko-planinskim područjima ili općenito tim aktivnostima, onda ne možemo svesti samo na to zato što ovdje imamo druge snage, moramo pronaći rješenja kojima ćemo odgovoriti na ovo pitanje. Nije ovo samo povezano sa problemom, riječ je o suživotu. Imamo ljude koji su jako zadovoljni ovim suživotom, to obuhvaća i djecu. Međutim, to je povezano sa pravim problemom obrazovanja, obrazovanja navezanim uz pitanje okoliša. Govorim o Francuskoj. Odnos sa prirodom se temelji na strahu, na nesigurnosti. I što onda radimo? Upravljamo tim životinjama koje kod nas izazivaju strah. Međutim, trebali bismo na učinkovit način zaštititi životinje. Uvijek trebate imati na umu da stabilizacija populacije vuka ovisi o nama, o našim ljudskim odlukama, ali i o odvažnosti javnosti da se odluči za to da se te životinje zadrže u našem okolišu. To je i sociološko pitanje. Mislim da je ovo pitanje vezano uz vuka upravo to. Želimo li ga sačuvati ili ne? Ne možemo govoriti ovdje o limitima broja, kretanja, problemima. Moramo ga prije svega zaštititi i moramo se osigurati da obrazovanje trenutnih generacija budućih podrazumijeva razumijevanje bogatstva koje donosi ta vrsta. Ne možemo saživjeti sa vukom, suživjeti sa vukom ukoliko ga uopće nema. Moramo iskoristiti svo bogatstvo koje donosi taj suživot. Moramo u početku odmah reći ne možemo uopće govoriti o tim pitanjima ukoliko u startu govorimo o ograničenju kretanja ili smanjenju broja jedinki. Hvala lijepa. Time dolazimo do kraja prvog eh, panela. Sada bismo prešli na drugi dio panela. Ja bih eh, riječ dala Tatjani, podpredsjednici odbora za predstavke. Zamolit ćemo paneliste za ovog drugog panela, gospodin Truborst i profesor Kojola, da zauzmu ovdje mjesto za predsjedničkim stolom. I drago mi je da mogu pozdraviti gospodina Arija Truborsta, koji je isto tako kroz svoj znanstveni rad na Univerzitetu u Tilburgu e, na odjelu za europsko i međunarodno pravo kao E, profesor za e, pravo koje je povezano sa zaštitom okoliša. Profesor trobost Voli e, često istaknuti da je jedan od rijetkih odvjetnika koji se bori protiv krivolova. Gospodine trobost imate riječ. Deset minuta. Izvolite. Hvala vam lijepa, hvala na ovoj privilegiji što mogu upravo ovdje e, govoriti o koji će govoriti o vrlo kompleksnom pitanju u deset minuta. To je gotovo nemoguća misija, pokušat ću sve što je u mojoj moći i nemate sprike oko probijanja vremena. Moj cilj e, bi bio da zapravo da zapravo naglasim neke ključne zaključke i e, razvoj i tendencije razvoja svega onoga što je jako važno kada je reč o konverzaciji i upravljanju dakle vukovima upravo kroz ovo želim se usredotočiti e, na isto tako odstrel ali isto tako i uzetke od odstrela s obzirom na e, ograničeno vrijeme ja ću se usredotočiti samo na direktivu o prirodnim staništima koji zapravo daje zakonodavni okvir u kojem se konzervacija i očuvanje vuka odvija. A ove slike su vrlo reprezentativne kad je riječ o današnjem dnevnom redu i pokazuju e, kako e, vuk zapravo lovi hranu za svoje mladunče. Imam malo poteškoća sa pokretanjem slajdova. Evo, gdje se pojavljuju vokovi u ovim tamno-plavim zonama na ovoj mapi. E, dakle, postoji obaveza da države članice zaštite sva ona područja i e, područje za vukove prema e, prilogu 2 i drugo da se zapravo zaštite temelju prilogu 4 a u svjetlo-plavom području vukovi e, su u području fleksibilne e, zaštite temeljem priloga petog. Sva tri režima, anekse 2, 4, 5, trebaju postojiti status određene konzervacije samih e, populacija vukova još uvijek imamo nejasnoću oko toga kako da se procijene taj FCS status, prije svega treba li to mjeriti, e, dakle e, koristiti kapacitet donošenja e, ili odstrela, demografska, genetska ili ekološki faktori u samoj procjeni. S obzirom da postoje isto tako i presude Europskog suda vezano uz izlov vuka u Finskoj, čini se da imamo ipak uvida u sam opsek što to sve skupa treba procijeniti. Temeljem suda to treba raditi i na lokalno i na višoj razini a ta viša razina može biti nacionalni teritorij države članice, ali isto tako može u osnovi zapravo biti i e, prekogranična populacija vukova, dakle, s obzirom e, isto tako na e, prekogranična područja trećih država poput Rosije. Sud nije išao u detalje što se tiče samih uvjeta pod kojima se primjenjuje ovaj prekogranični pristup, a zapravo to bi bilo pravno osnovano da su ova dakle, postojanje populacije i plan koji treba obuhvatiti sve članice. U svakom slučaju sud je sada dao jedan važan impuls kad je reč o ovim E, preporukama komisije, isto tako Bernske konvencije, stalnog odbora da se i pravo implementiraju takvi planovi za svaku e, dakle, populaciju grbežljivaca prekogranične naravi. To ima smisla s obzirom da velik dio populacije jesu upravo prekogranične naravi i upravo zato što sam zakonodavni status može biti različit s jedne strane granice i s druge strane granice. I sam isto tako prekogranični pristup e, čini se da e, može državama članicama u pojedinačnom slučaju dati mogućnosti da odstupe od pravila gdje je to god e, moguće, odnosno gdje je to poželjno. teško mi je sada ovaj daljinski upravljač prisiliti na promjenu slajda. E, prilog peti, kada se primjenjuje dakle, ubijanje i odstrel vukova može se dozvoliti ukoliko se zadržava najmanje zabranjujući status, e, a isto tako neke restrikcije postoje kada je reč o sredstvima koje se koriste za odstrel. E, dakle, aneks 4, strogi režim, imamo tri dodatna uvjeta koje moraju biti ispunjene prije odstrela jednog ili više vukova, a temeljem članka 16. stavak prvi. Prvo, dakle, odstupanje mora biti zbog razloga navedenih u ovom članku, e, recimo, dakle, uništavanje e, samih e, stočnih fondova. Mora postojati zadovoljače alternative i isto tako ne smije utjecati na FCS status, a to je status preferencijalne konzervacije kako bih e, naglasio jedan vrlo značajan Dakle, od ovog presude koje imamo od suda znamo da članak 16.1e može se poslužiti kao osnova za autorizaciju e, legalnog odstrela vuka kako bismo zapravo spriječili nezakoniti izlov. A jedan argument koji se može iznijeti jeste da se slično e, čini i kad je riječ o rekreativnom ulovu. U svakom slučaju uvjeti koji se moraju ispuniti su izuzetno striktni i teško ih je u praksi zapravo primijeniti. Primjerice, isto tako kada je riječ o zadržavanju konzervacijskog statusu, ne može se dobiti odobrenje, a to je e, dakle tumačenja Europskog suda u svojoj presudi. Same analize članka 16. a kada je riječ o dakle pravu govori e, se o važnim varijablama i ja, značajnim faktorima koji zapravo dozvoljavaju odstupanje od pravila, a temeljem priloga četvrtog e, koji se primjenjuje. Imat ćemo dakle, veši, e, dakle, isto tako u slučaju robustne populacije gdje imamo kvalitetne znanstvene informacije i dokaze gdje je zapravo stvorena osnovica na e, zakonodavstvenoj osnovi na nacionalnoj razini, te isto tako gdje imamo kvalitetnu prekograničnu populaciju u suradnji sa drugima. Dakle, ukoliko je to mala, ranjiva skupina i ukoliko znanstvena spozna nije jasna, ukoliko nemamo jasan plan za vukove nacionalnu razinu i nemamo prekogranične suradnje, tada opsek, dakle pod prilogom 4, primjena aneksa četvrtog će biti izuzetno, dakle, dakle ograničena. Prije no što e, završim nekoliko pitanja. Prvo to je e, zoniranje kao e, upravljanje dakle s vokovima i njihovim dakle čoporima, hibridizacija, sve ono što mora biti u skladu sa E, direktivom o staništima, sve će ovisiti o samim režimima, isto tako i samim primjenjivim odredbama. Zone koje su isključene ili koje imaju malu rasprostranjenost vukova izuzetno je teško pomiriti sa režimom aneksom 2 i 4 e, navedene direktive. E, još jedan dio, dakle, hibridizacije između vuka i psa, ja ću se ograničiti na to da direktiva o prirodnim staništima, a temeljem Bernske konvencije i preporuka 173 čini se da trebamo dualno pristupiti s jedne strane eh, hibridi vuka i psa treba ugraniti uz dakle, kontrolu nadležnih službi na lokalnoj razini, a s druge strane hibridi e, isto tako prihvaćeni su od stranice kako bi se upravo e, dakle, ovo primjena e, na neki način zaštitila od javnosti. Želim isto tako istaknuti laturu koji su zasnovani, e, dakle upravo ovoj mojoj prezentaciji zasniva jedan članaka koji je nedugo objavljen i koji zapravo obuhvaća e, sve e, ovo što je doneseno u presudi iz listopada ove godine. Hvala vam lijepo na pozornici, čak mislim da sam uštedio i nešto vremena. Hvala vam lijepo. Hvala vam, profesor Trubost. Hvala vam što ste se držali dodijeljenog vremena za riječ. Sada vam dajem riječ našem drugom stručnjaku u ovom panelu, dakle, koji će nam nastaviti govoriti o ovim pravnim aspektima. Profesor Ilpo Kojola, jedan od stručnjaka za Vuka iz Finske. On se bavi upravljanjem populacijama zvijeri u toj zemlji. te sukobima koje mogu doći, dakle, vezano uz tu populaciju. On radi u institutu u Finskoj, te je objavio čitav niz znanstvenih radova o ovim temama. Izvolite, imate deset minuta. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Drago mi je što sam e, danas ovdje s vama i hvala vam na pozivu. Finska je primjer zemlje u kojoj imamo dakle, jednu posebnu situaciju. Imamo sjevernu i južnu Finsku u kojoj vidimo, evo to vidite ovdje na karti, U jednom dijelu dakle, zemlje imamo nešto veću kontrolu nad ovom populacijom, a gore na sjeveru je situacija drugačija. Uh, Evo vidite, tamo gdje imamo i stočarske aktivnosti, gdje imamo druge divlje e, vrste, tamo do vukovi love, dakle sobove primjerice, imamo 300-400 stradalih sobova svake godine. Međutim, problem je i to što vukovi ubijaju lovačke pse. Takvih je 30 do 50 slučajeva godišnje. U području e, Švedske, u području aneksa 4, tamo također imamo uzgajavačke aktivnosti vezane uz dakle, uzgoj sobova, tamo nema restrikcija. Evo još jedan zanimljiv podatak vezan uz Finsku. Govorimo o izazovima s kojima se moramo nositi. Imamo fluktuaciju u populaciji vuka tijekom godina koje su ovdje prikazane. Ako pogledate podatke o godišnjem mortalitetu, vidite da se situacija zna dramatično promijeniti od jedne do druge godine. Nažalost, na to utječu i ilegalni odstreli te vrste. Imamo dakle pojavu krivolova u tim zonama, to objašnjava ovu fluktuaciju populacije. To je neobičan, zagonetan fenomen, ali koristimo se radio prijemnicima, tako smo, odnosno radio odašljačima, tako smo označili dvjestotinjak vukova unazad nekoliko godina. I e, kada pogledate brojke na terenu i dakle našu procjenu krivolovnih aktivnosti, onda vidite da su te brojke međusobno povezane. Vjerujemo da je dakle ukupna populacija vuka puno e, veća e, nego li govore službene brojke. Evo vidite, ovdje ovo su se područja uzgoja divljih e, životinja. Imamo napade koji se događaju zato što mladi vukovi prelaze velike udaljenosti, prelaze granice, upadaju dakle na područje uzgoja sobova. Imate tu veliku povezanost između ovih populacija vuka, dakle, koju nalazimo u Skandinaviji i u Finskoj. Imamo pojavu ovih e, vukova, dakle, koji dolaze izvan granica naše zemlje, dolaze iz sa sjevera Švedske, do, kreću se ka jugu, Finske i takvi su slučajevi zabilježeni, vidjeli ste ovdje na ovim tablicama. Potom mortalitet e, vukova, dakle poznati mortalitet vukova u zoni aneksa 4 u Finskoj. A vidite kakva je situacija unazad nekoliko godina. U zadnje deset godina više od 200 vukova je tako stradalo. E, više od 50% njih je ubijeno dakle, u odstrelu. Zato su bile potrebne posebne dozvole koje je izdala Finska agencija za divlje životinje. Ona se izdaju na osnova članka 16 nad odgovarajućeg zakonodavnog okvira. Onda se tijekom dvije godine pokušalo upravljati populacijom vuka kroz eh, kontrolirani odstrel. Imali smo također velik problem sa krivolovom, sa nezakonitim lovom. Dakle, vidite ovdje godinu 2014. 15. E, i 16. To smo označili ovdje na tablici. Međutim, vidjeli smo kako je osjetljiv e, ovaj cijeli ekosustav. Populacija vuka je a jedan od razloga je i način razmnožavanja dakle, te vrste. Preporučeno je lovcima da odstrijele uglavnom mlađe vukove muškoga spola. Potom smo se bavili problemom vezanom uz primjenu članka 16a, dakle aneksa 4, koji govori o zaštiti u interesu, dakle zaštite divlje faune. To se odnosi na očuvanje populacije soba na istoku Finske. To su dva pitanja usko povezana Dakle, vidite ovdje rast vuče populacije u području koje spominjem. Vidite ovdje neravnomjernu distribuciju tih e, krda. Ona je dosta neravnomjerna, dakle, i raspršena. Dakle, na koji način postići dakle održivost e, ovih dvaju populacija? To su sve rasprave koje su još uvijek u tijeku. Povodi se, povela se primjerice rasprava bili e, zakonit lov mogao smanjiti ovaj nezakoniti odstrel koji smo vidjeli. Potom je to povezano sa upravljačkim planovima dakle za šume. Imamo potom projekt Boreal Wolf koji se provodi od 2019. do 2025. i on se koncentrira na bolji suživot e, čovjeka i vuka. Ukoliko vas to zanima, onda ćete i moći vezano uz to kasnije postaviti pitanja. Hvala vam. Hvala našim e, gostima. Imamo još zahtjeva za riječ e, sa prethodnog panela i sada ćemo uzeti druga javljanja za riječ. Prvima je riječ zastupnik Hausling. Hvala lijepo na ovim prezent referatima. Evo ovdje jasno vidimo da imamo zakonske mogućnosti da reguliramo populaciju vukova, pa onda pitanje zašto to u mnogim regijama ne uspjeva. Pa evo Slovenija je sigurno dobar primjer zato da to, kako to ne uspjevamo negdje obaviti. Zašto je su to zato što se politički ne usudimo ili lokalna je zajednica pruža e, pruža otpore ili zašto. Vidite, u gradovima se vuk uvijek na vuka gleda pozitivnije nego, na, nego u ruralnim krajevima. I mi bi naravno htjeli da e, u Europi recimo mogu živjeti i sobovi i ovce i da se ne moraju ograđivati i tako dalje. Ali nisam vidio da teško je recimo jednom pastiru objasniti da je vuk ugrožena vrsta kad mu vuk stoji pred vratima i prijeti njegovom stadu. Prema tome, ljudi koji su direktno pogođeni, njima sigurno treba, ovaj, bez obzira da li e, uzgajaju sobove ili ovce, ali imaju velike štete, njima treba financijski pomoć da ograniče te štete i da se bolje čuvaju. A ja imam osjećaj, to se ne događa, jer imam dojam da uopće ne možemo nikako pomoći ovim uzgajivačima stoke diljem Europe koje vukovi napadaju. Hvala vam, molila bih vas da se ove minute dodijeljene za riječ. Zastupnik Deserle. Hvala vam. Ja ću biti e, brz. Ja bih htio govoriti o panelu koji smo prvi čuli. Da moramo biti racionalni i pragmatični. To je odgovornost nas kao političara. Bilo bi dobro da jasnije odgovorimo na problematiku koja muči poljoprivrednike, to je rekao i kolega Hausling. Moramo analizirati, vidjeti koji je broj poljoprivrednika koji su nestali zbog pojave vuka i onda vidjeti kako stoje dakle ova krda ovaca i tako dalje koji se nisu mogli koji nisu mogli opstati zbog pojave vuka u njihovom području. To bi nam dalo nekako novo svjetlo na ovu raspravu. Lup je zaštićen, a poljoprivrednici bi... Hoće li oni postati sutra zaštićena vrsta? Ne smijemo smetnuti suma tu situaciju, ne smijemo zanemariti nešto što mogu pojedini poljoprivrednici poduzeti zato što je loše, a zato što mi kao političari nismo preuzeli svoju odgovornost na vrijeme. Mr. Fiuči, next. Zastupnik Fiuči. Hello. Um, like to point out that nobody has... Htio bih istaknuti da Nitko nije spomenuo učinak vuka na bioraznolikost, naročito u osjetljivim eh, staništima kao što su Alpske doline. Imamo migraciju drugih vrsta, jer vuk je inteligentna vrsta, on napada slabije životinje. Imamo populaciju druge populacije poput divljih svinja koje se približavaju gradovima. Tu dolazi do povećanja i do prometnih nesreća. Imamo dakle te migracije životinja od e, područja Alpi prema ravnicama. Zanima me imamo li brojčane podatke vezane uz to, dakle stradali u prometu primjerice. Thank you. Mr. Dorfman. Dorfman. Ja, ich wollte zum ja sam još sa prethodni panel nešto reći. Ona stručnjakinja iz Francuske nam je ovdje vrlo idiličnu sliku prikazivala. Mi smo sa odborom Envijem bili prošle godine u posjetu u francuskim Alpama i nisam to doživio ni malo tako idilično kako je ovdje opisano. Ali sad pitanje je profesoru Probostu. E, da li bi to iš mogli u svemu tome, kao što je rekao i kolega Hojsling, više razmišljati e, u regionalnim okvirima o problemu vukova. Jer možemo zamisliti ove zone e, niske gustoće. A šta mislite da je to da takve zone stvoriti u okviru sadašnje direktive o habitatu, da je to moguće? I to zato što je došlo do različitih sukoba između vrsti, konkretno vuka i drugih vrsti ili vuka i ljudi, u zonama manje gustoće. Hvala, zastupnik Buda. Da, hvala. Naši, naši poljoprivrednici nisu ni malo sretni kad slušaju ovu raspravu, jer pitanje Vuka je za njih sasvim drugčije na to gledaju. Ali Mislim da je pravi problem su uopće sve vrste grabežljivaca koje ugrožavaju naše naše seljake. Recimo, dolazim iz Rumunjske u kojima službeno ima oko 4000 medvjeda, a de facto ih ima više od 6000. I e sad zamislite da imamo više e, med, mesoždera, više grabežljivaca i mislim mi ih imamo previše prema svakoj iznad svake prihvatljive razine. Sad zamislite o toj to je neprihvatljivo. Zamislite eh, poljoprivrednika koji ima 200 ovaca. Od mlijeka koje dobiva tih eh, ovaca i prodaje plaća za školovanje svoje djece. Šta će biti s njim i njegovom djecom ako izgubite ovce? Lako je ovdje govoriti u Briselu, ali njihova, njihova situacija je sasvim drugčija. Hvala gospodin Vince. Gospođo predsjedajuća, ja se slažem sa svojim prethodnicima. Ja bih volio govoriti ovdje s aspekta ljudskih prava i onda proširiti to ne samo na vukove nego i na medvede jer i medvedi su e, vrlo opasni za ljude. Prošlog mjeseca samo je u, su medvedi ubili osmero ljudi u Europskoj uniji. To je ogromna šteta. Smeđi, veliki smeđi medved je se toliko razmnožio i imamo recimo 80 E, takvih medveda koji žive u četiri najugroženija mađarska komitata. Mislim, inače se za, prema procjenama u Mađarskoj je bilo 5 do 10 tisuća, a 2016. je onda naša vlada Mađarska donijela jednu posve krivu odluku kojom su zabranili lov na medvede. A mi smo u lovu na medvede mogli godišnje 400 medveda ustrijeliti, međutim to su zabranili. I sad vidite u Rumunjskoj već odavno nije medvjed više ugrožena vrsta, a u Mađarskoj je. Međutim, mi nećemo zbog habitat direktive moći ništa tu zabraniti niti regulirati, a to ugrožava direktno ljudske živote. Hvala, gospodin Emberg. Hvala lijepo. Moje pitanje je profesoru Trumposu. Više puta ste rekli da nam treba jedna povoljna mjere konzerviranja za vučju populaciju. Međutim, koja je to povoljna situacija očuvanja u zemlji članici za neku populaciju? Gdje se tu eh, povlače granice onda između raznih zemalja članica? E, tu su različiti naravno uvjeti, a oni prelaze granicu. Jer gledajte, mi zapravo logički gledano imamo samo jednu populaciju vukova u, u Europi jer oni prelaze iz države u državu. A vi zašto govorite onda više njih? Zatim pitanje teških šteta koje te životinje izazivaju. Kako bi tu nekim mjerama to mogli ograničiti? I kako će to, to recimo onda e, definirati recimo u zemlje kao što je Austrija nećemo nikad dobiti velike postatke da kao smrtnosti ovaca zbog vukova. Međutim, dovoljno je da jedanput upadnu u neko stado i jedne ili dvije ovce zakolju, a onda već dolaze do razno raznih e, horor priča i počinje negativna kampanja. Gospođa Ansander. Hvala lijepo. Proste, Trabar, vi ste se isto referirali na direktivu o habitatima gdje je predviđena vrlo stroga zaštita vukova. Međutim, možemo onda govoriti o članku 16. te direktive koja omogućava zemljama članicama izuzeća, naravno, od te direktive, naravno u jednom strogom i kontroliranom okviru, ali izuzeća. I sad je moje pitanje sljedeće. Ako znamo da zemlje članice danas imaju sve manje slobodnog prostora za izuzeća od direktive Habitat, a sad još imamo i ovu presudu koja, zapravo ta načujem sudsku praksu kojom se ta izuzeća još više smanjuju. Onda je pitanje imamo li uopće pristupa znanstvenim e, podacima kojima bi mogli ta izuzeća nekako opravdati i onda nekako brže reagirati. Gospođa Agvilera, izvolite. Hvala lijepo pojava vukovar se ne može nikako, ne ide u, pod ruku sa uzgojem stoke. Evo recimo 2016. su u jednoj minijaturne općini u središnjoj Španjolskoj štepte te godine za male najmanje poljoprivrednike i uzgajivače stoke iznosile više od 5 milijuna eura te godine samo zbog vukova. Mi imamo u Andaluziji recimo različite inicijative gdje se toliko štiti vuk i prikazuje pučanstvu kao jedna maltene krasna kućna životinjica, novi ljubimac. A to nije nikako u kompatibilno sa uzgojem stoke, jer vukovi velike štete nanose i ljude ugrožavaju. E, mislim da politika Evropske unije nije dovoljno koherentna jer prati više ciljeva paralelno. Mi tražimo E, izmjenu Habitat direktive, tako da se vuk može promatrati kao izrazito opasna osoba. Hvala, imamo još dva pitanja koje imamo za naše referente, a to je recimo planove populacije u zemljama Mi Imamo jedinstveno tržište Evropske unije, čini se da i VUK to koriste, tržište koristi, jer prelazi iz države u državu i svuda djeluje. Pa sad imate li vi nekakvu de, definiciju za one takozvane biheberistički gledano poremećene vukove, čije ponašanje nije tipično nego se pomaklo i promijenilo. A treće pitanje, imate li kakvu ideju? Možemo li reći umjesto ono kako se uvijek kaže tamo kamo vuk spada, tako se obično govorilo, kao u šumu oko nas, nego da pitamo a gdje to tamo gdje vuk ne spada? Hvala, gospodin Bušman. Vukovi e, stvarno doprinose tome aktivno da se održi ravnoteža ekosustava i da se regulira recimo broj slabih životinja u e, divljini i mnoge druge stvari. Dakle, oni povećavaju bioraznolikost i cijelu recimo floru i faunu održavaju u, ravnoteži. U javnoj raspravi je Vuk o Vuku se rasprava zbog dvije stvari. S jedne strane prijetnja po ljude, što se međutim više može na bajke prebaciti, a druga je opasnost po stada i općenito gospodarska životinja. Međutim, zaštita stada je uvijek jaka i za nju je odgovoran čovjek, prema tome e, čovjek mora paziti na to da te životinje ne budu izložene vukovima. Ali mi nismo na čisto šta znači recimo da mora se napokon nešto napraviti da se aktivno zaštite te gospodarske životinje, dakle naša stada, jer ako ih pustite na slobodne livade da zdravo žive, onda ih vukovi lakše mogu pojesti. Ako ih zatvorite u štale da bi ih lakše čuvali, onda samo ih svitite od vukova. Dakle, tu se mora nešto napraviti. Sada naš kolega iz Danske, gospodin Arček. Hvala. Mi smo već više od 200 godina nismo imali vukove u Danskoj. A prošle godine smo ih imali 7, 8, 20 vukova su viđeni i zabilježeni u Danskoj. Naši su poljoprivrednici frustrirani, ne mogu uopće o tom ne razgovarati. Ja razumijem zašto su nezadovoljni i frustrirani. Jer pogledajte šta se kod njih događa, to se treba vidjeti. Oni su bijesni pače. I ja predlažem da nam se odobri, da nam se da konačno dozvola da ograničimo broj bukova kada izazivaju štete. Tako ja to vidim. Hvala lijepo, a sada naši stručnjaci. Dakle, iz Gospodarsko-socijalnog odbora imamo tu goste. Hvala. Ja bih na nizozemskom. Ja dolazim iz jednog lokalnog saveza u Nizozemskoj i imam pitanje sa gospodina profesor Traubora. U prvoj rundi e, govorili smo o kriterijima za održavanje populacije vukova. I tu ste rekli da postoji mogućnost za nacionalne vlade da same nešto naprave kako bi upravljale brojem vukova, odnosno populacijom. Jer mi moramo u nizozemskoj čekati dok se vukovi namnože do jedne konzervirane, da, da kažemo do jedne um, respektabilne populacije pa da onda počnemo tim upravljati ili kako ćemo jer uh, napokon nama prelaze vukovi iz Njemačke pa se ne zna jesu njihovi ili naši dakle drugim riječima kad može vlada početi nešto raditi hvala na pitanjima koja su postavljena a s obzirom da nemamo vremena za odgovor imate po dvije i pol minute uh, gospoda dobro to je bilo vrlo zapravo široki raspon pitanja, a neka od njih se mogu, ja mislim, objediniti. Da ih kažemo, grupiramo. Jedno je pitanje bilo zašto kriteriji ne funkcioniraju u praksi. Zašto tu imamo problema kod provedbe, pogotovo u vezi izuzeća, pogotovo kad su izuzeća u pitanju. Ja bih u vezi s tim naglasio da je sudska praksa Europskog suda prema kojoj se i u skladu s kojom se mora tumačiti i primjenjivati direktiva Habitat. Dakle, pokazuje da što je više vukova, što ih je više, e, to više prostora svaka zemlja članica dobiva, a da bi upravljala njihovom populacijom. Drugim riječima, da od da ih e, ustreljuje, da ih lovi, da smanjuje njihov broj, dakle upravlja njime. Ali s druge strane, tendencija je naravno e, generalno da se minimalizira minim, e, vučja populacija, a onda dolazi do različitih pravnih pitanja i sudskih procesa. Dakle, ja bih sa pravne strane naglasio preporuku da se maksimira vučja populacija, ako želite imati više fleksibilnosti za odobravanje lova na vukove, jer to vam kaže zakon. A to ujedno je povezano i sa pitanjem zoniranja, odnosno određivanja zona. Ja sam već e, kratko se toga dotaknuo u svom referatu, da imamo recimo zone isključenja ili zone e, male gustoće, to je naravno vrlo problematično tamo gdje se primjenjuje aneks 2 i 4, a to je na najviše, najvećem broju tih mjesta gdje se e, općenito o tome razmišlja. No, biti će više prilika da se primjeni taj e, regionalni sustav zona ako vuče populacije budu u tim zemljama članicama kao i kod prekogranične populacije se budu oporavili i budu stabilni u broju. A zatim neka pitanja su bila vezana sa jednim pogodnim statusom konzervacije, koja se broji kao ključni e, parametar. Najnovije presude nam ne daju, nažalost, kompletnu jasnoću o tome kakav bi to trebao biti pristup. Jasno je da neće svaka pojedina zemlja članica, uzmite samo Nizozemsku ili Austriju na primjer, e, prihvatiti strogu obavezu da sama za sebe e, dovede e, stanje konzervacije do tih povoljnih razina. Napokon tu prema našoj sudskoj praksi vidimo da bi se možda trebao jedan međunarodni pristup zauzeti, pogotovo kod ove prekogranične populacije, a ti vukovi trče iz države u državu. Međutim, unatoč tome to ne može biti isprika da jedna zemlja kao nizozemka kaže mi ćemo se ostati pri tome da imamo jedan čopor, a sve drugo ćemo potamaniti i ili ne znam Njemci nešto drugo. Prema tome bitno je da imamo međuvladenu suradnju koja kojom će se zapravo upravljati upravo ovom populacijom, prekograničnom populacijom vukova, tih nomada. I onda će zajednički doći do razumnih i logičnih odluka o tome šta s tim vukovima i kako ih nadzirati. Onda će biti puno jednostavnije ako se predlažu izuzeća za uklanjanje jednog vuka ili čitavog čopora, da znamo da se to neće negativno odraziti na ovaj ukupno dobar status očuvanja. I time sam, mislim, došla do kraja svog vremena. Hvala lijepo. I hvala puno profesoru Trubarstvu na ovom izvrsnom informativnom referatu i odgovoru na pitanja. A sada naš drugi referent ima riječ. Izvolite jedno pitanje u vezi toga kamo vukovi spadaju, kamo ne spadaju. To je jedno vrlo političko pitanje na kraju balade, ali mislim mi ih volimo i želimo da ostanu dio naše divlje e, faune koja živi na slobodi. Dio Wild a I postoje tu područja koja se preporučaju kao pogodna za njihov habitat, ovisno o tome kako izgleda ljudska infrastruktura tamo. Ali na mnogim mjestima vukovi nisu poželjni. direktno su neželjeni E, elementi. I mislim da je bi bilo potpuno logično i normalno da dobijemo mape područja, već postoje neka područja, su već mapirana, na kojima se točno vidi gdje su vukovi recimo nisu poželjni jer mogu najviše štete napraviti ljudima uzgoju stoke i tako dalje, a gdje su recimo područja koja su pogodna za njihov habitat. Mislim da imamo isto tako i kulturne pejsaže i mnogemo recimo jako puno mogućnosti u sjevernoj Europi. Recimo u Finskoj, u jugozapadnoj Finskoj. Tamo imamo pejsaže koje nije samo šuma, nego ima i puno jezera i dosta navodnjeno, koja su zaista pogodne za vukove. Hvala lijepo profesori, hvala našim stručnjacima. A sada imamo još manje od pola sata za treći panel. Pa molim da to pratite vrlo pozorno. Pred, taj će moderirati panel gospodin Norbert Lins, inače predsjednik našeg odbora. E, Hvala lijepo kolegicama i kolegama na ovom vođenju dosadašnjih panela. Ja bih sa svoje strane zahvalio na nazočnosti, to iz odbora kojem ja predsjedam, a kada postavljam pitanje raspodjele nadležnosti, interes koje iskazan, moramo svakako progovoriti o tome kako ćemo ovo saslušanje izgrađivati i strukturirati kao tako. Kolegice i kolege, dozvolite da predstavim treći panel. Sada dolazimo na e, temu i pitanje koje utjecaje ima vuk na okoliša, a prije svega na e, ruralnu zajednicu suživot e, između dakle stočarstva, ako govorimo dakle o stočarstvu općenito, onda je to suživot e, stočarstva i e, vukova. Isto tako dotaknuto je već pitanje e, eventualnih zona slobodnih od vukova. Dva stručnjaka moramo još ograničiti dodatno vrijeme, predlažem 7 minuta za svakog od izlagatelja prvo dr. John Linnell, Norveški institut za istraživanje prirode NINA, a isto tako i autor Population Level Management eh, Guidelines, eh, eh, a isto tako i izvješće za odbor za poljoprivredi, te oživljavanje i velikih mesaštera u njihovom okruženju, a te u ruralnom području. Nakon toga gospođa Michelle Baudouin, koja je predsjednica radne skupine za ovce i ovče meso pri dakle, udruzi poljoprivrednika, aktivna poljoprivrednica u regiji Francuske Rudi dom. 500 ovaca iz 75 hektara e, dakle travnjaka. Dakle, ne, imate riječ. Hvala vam lijepo na mogućnosti da se ponovno vratimo u parlament. E, E, vjerojatno sam puno e, grijeha nanio sebi u priličnom životu. Kamo god dospije, moram govoriti o konfliktima. Ja bih radije progovorio o e, pozitivnim stvarima, ali moj život je uvijek usredotočen na konflikte. Želim ipak i tome pristupiti na pozitivan način. Dakle, čuli smo o Isto tako o obnovi e, Vukova, 7000 Vukova. To je sigurno jedan od najvećih e, konverzacijskih uspješnica koje možemo iznijeti u Europi. Međutim, jedna osoba e, koja kaže da je to uspjeh, druga osoba može reći da je to izvor sukoba i doista je važno da ne samo budemo prenajemni u pristupu konflikti. Zaista postoje, doista su složeni i čuli smo to iz svih ovih izlaganja da ovi konflikti imaju utjecaj na živote ljudi i isto tako i na sam život kao takav. Treba razumjeti konflikte, možemo razlikovati između gospodarskog e, segmenta i socijalnog segmenta. E, svatko će reći da je to eventualno isti element. Međutim, što se tiče gospodarskog e, sukoba, vidi se na upravo stadima ovaca. Ono što sam napisao za parlament prošle godine, kvantificirali smo 19.500 ovaca koje, e, dakle, ubijeno, a isto tako možda je ukupno daleko više 25.000 tisuća jer su isključene neke zemlje. To je 0,05% e, svih e, dakle, stočnog fonda u području ovaca, to nije ugrožavajuće za samu proizvodnju. Međutim, treba reći, ako se spustimo na lokalnu razinu, na individualne gospodarstvenike, to je doista velik utjecaj koji je uistinu velik. E, imamo asimetriju koliko to može utjecati na poljoprivrednike i doista je iskustvo poljoprivrednika da je to velik problem. Ono što je krucijalno da imamo uvijek na umu da e, Vuk nije sam on, samo dolazi e, uz sve ostale izazove e, s kojom su smali poljoprivrednici suočeni u svit Europi, bilo u brdskim područjima, u ravnici, dakle, stočari su susreću sa ogromnim dakle, izazovima ali on je e, nešto što je se lako sjeti svjetske trgovinske organizacije, sve su to abstraktni pojmovi, oni misle da nemaju nikakvog utjeca, ali vuk postaje simbol za o, zapravo kumulaciju frustracija koje dolaze iz tih različitih izvora. Kada čujete poljoprivredne kada je e, upravo e, ljut na vukove, morate čuti što je pozadini, a to je još jedna dodatna frustracija u sve ono ostale koje ima. Ako matematički uzmemo, izuzmemo samo direktivu direktivu staništima i kažemo da to nema, čime će biti suočeni? Oni će imati sve ostale izazove s kojima su suočeni i koji su doista pokretači ovakvog ponašanja. Stoga neka vuk ostane u kontekstu svih ostalih e, sukoba i, i izazova koje su pred malim gospodarstvenicima. Što se tiče drugog konflikta koji je između gospodarskog i socijalnog komponente, to je isto tako konflikt koji se tiče samih sobova. Kada kada dođemo na, e, dakle, na stočni fondove, mi znamo e, različite mjere sprječavanja, znamo da je moguće smanjiti utjecaj vukova na stada. E, te promjene nisu jednostavne, nisu ni jeftine i treba vremena za njih. Međutim, možemo ih e, dakle usredotočiti, realizirati i na taj način minimizirati gubitak, ne na nulu, ali možemo smanjiti. U sustavu imamo i financiranje pod lokalnom i nacionalnom vlasti koje mogu financirati takvu tranziciju. Naravno, e, odstrel i kontrola odstrela ima svoju ulogu, ali u većini zemalja to je sekundarni utjecaj, ne može biti glavna linija obrane, to dolazi tek u drugom krugu. Daleko komplicirani konflikt e, jeste to je u nordijskim zemljama semidomesticirani sobovi. To je izuzetno teško e, spriječiti. Postoje samo male mjere koje se mogu e, dakle upotrijebiti protiv grabežljivaca i mesoštera. Tamo je to daleko spornije oko minimaliziranja konflikta. To je poseban konflikt među dakle i samim autohtonim narodima u sjevernim krajevima Europe. Još e, neki elementi konflikta nisu samo poljoprivrednici, kao i mnogi drugi ljudi. Lovci su oni koji isto tako jesu dio konflikta koji se događa i to je govorio o e, e, vukova i pasa. 50.150 godišnje čini se jako malo, ali e, to je gubitak psa, lovca, emocionalna komponenta koju treba uzeti u obzir ali isto tako i isto tako za lovinu, borba za lovinu, pitanje da je to konflikt kao takav, jer mesažderi e, su uobičajeno tako ponašaju, međutim za lovce to može biti konfliktna situacija. Što je doista važno istaknuti jeste da mnogi od ovih socijalnih konflikata E, su konflikt između ljudi, e, nego između ljudi i vukova. Različite su vrijednostne kategorije, različite gospodarske interese, e, različite razine utjecaja i strahove. Ljudi koji osjećaju veće ili manje frustracije s administracijom gdje je ta zapravo snaga i moć, lokalno, međunarodna. Svi se to povezano je sa socijalnim pravilima, ima socijalni komponent, model isto tako i Ehm, na neki način moderno protiv tradicionalnog, ruralno protiv urbana. Ti konflikti su izuzetno komplicirani kako su redistribuirani kroz samu javnost. Nemamo nikako eh, jasnu situaciju za ili protiv i greška bi bila da eh, je to vrlo jednostavno. Vrlo smo kompleksna bića kao ljudi i različiti elementi u različitim konfliktima i imamo u vlastitom kontekstu protumačenje na vlastiti način. No što vidimo u pojačanom smislu da Ove frustracije, a isto tako izražavanje konflikta, razlikuju se i odstupaju od onih mišljenja o tome kako bi trebala priroda izgledati, kako bi trebalo koristiti prirodu, kako poljoprivredu, isto tako i očuvanje mesoždera i e, lovaca između protekcionističkih lobija i tradicionalističkih lobija. I vuk tu postoje ponovno simbolom jedne šire e, linije koja dijeli samo društvo. Idemo dalje. Razumijemo, dakle, konflikte, sad e, to shvaćamo kako ćemo ih e, riješiti. Imamo tehnička rješenja koje su izazovne, ali postoje. Znamo isto tako da neke druga rješenja, e, dijalog, isto tako angažman a isto tako i kontrola odstrela. To je nešto što isto tako u dijelom centra nećemo učiniti ništa ako ćemo zaštititi sve, pronaći e, ravnotežu između tehničkih intervencija odstrela, isto tako one političke koje su povezane sa dijalogom i zalaganjem pronaći pravi, e, pravu mješavinu na pravim mjestima kako bismo unaprijedili ovu polarizirani konflikt o kojem je reče. Nitko neće e, biti u prednosti da e, sudjeluje između polariteta između poljoprivredne i zaštitara životinja. Različiti elementi neće nestati preko noći. Moramo pronaći način za suživot. Suživot između čovjeka i čovjeka jednostavne puno teže je između različitih skupina ljudi koji imaju različite interese, različite vrijednosti. Moramo pronaći načina da te interese okupimo na jednom mjestu i povesti raspravu kako da ovaj suživot u, u budućnosti bude moguć. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. A sada sedam minuta gospođa Mišel Buda. Mm, merci à vous. Bah, je vais switcher les remerciements puisqu'il nous reste... Hvala vam lijepa, 7 minuta mi stoji na raspolaganju kao bi vas eh, uvjerila. Eh, e, dakle, kažem odmah ući u samu tematiku kao takvu. Ja bih eh, sa svoje strane e, žela kazati da sam sama uzgajivačica e, ovaca, a isto tako imati dostatan prihod od e, e, bavljenja ovim poslom je dosta teško. Želim zahvaliti prethodnim govornicima na predstavljanju ovih teškoća primjerice kolega iz Slovenije koje je ukazao na Mm, problematiku. Puno je zemljovida e, pokazano i ovdje ćete još jednom vidjeti, e, pogledajte na desnoj karti e, kako u prirodi stvari stoje, a isto tako na suhim tranacima i na travnjacima koji su degradirani i koji su poluprirodni, kada to usporedite sa populacijom vukova, vidjet ćete da tu postoji određena E, poveznica i priroda je dosta fragilna, postoji potreba za očuvanjem okoliša, postoji dakle povezanost između očuvanja staništa i e, populacije okoliša želimo i poljoprivredu koristiti kao spremnik CO2, a poljoprivreda ne može biti e, rješenje što je bolje od preživača da e, zapravo se pobrinemo o tome da se travnjaci očuvaju i pašnjaci kao dio same prirode. Vidimo isto tako e, da i u Njemačkoj imamo E, nazočnost e, Vukova i tamo se raspravlja o tome, postoje brojne dvojbe. Evo fotografije onoga što se događa kada e, Vuk razdere i jednu životinju. Pogledajte fotografije lijevo dole gdje zapravo imamo ovcu koje je zapravo pred time da dobija mladunčet. To je rastrgano i to je rastrgnuće samih e, ovaca. Ne smijemo zaboraviti da je to vrlo stresno za e, samo stado, a stresnost e, je isto tako i na razini ovčara koji isto tako promjena, generacijska paradigma i kod stočara i ovčara koji se brinu zaštitom okoliša, i koji isto tako u gospodarskom smislu omogućavaju jedan ruralni razvoj. Citat hrvatskog poljoprivrednog koji kaže da je uvijek teško da se pridobi nekoga za aktivnost ako uvjeti e, te tog posla zapravo su teški i evo i i koji podsjećaju pomalo i na e, srednji vijek. Što se tiče utjecaja Vuka u Francuskoj, morate znati da 25 godina imamo planove za očuvanje Vuka, dakle možemo već podvući određene zaključke i same mjere zaštite, e, dakle ograde, sve to skupa se financira i tamo gdje imamo najsnažnije zaštitne mjere imamo i najveće napade na stada i to moramo istaknuti da e, se vuk prilagođava i e, ovim preventivnim mjerama koje čovjek uvodi. To moramo jasno naglasiti jer neki su kazali da je upravo to rješenje. Međutim, kada uzmete francuski primjer gdje se može vidjeti da te zaštitne mjere u cijelosti su provedeni, Vuk će se prilagoditi, on će nekako sproći kroz same mreže i kroz same ograde i ostaje o velik broj dakle zaklane stoke. Ja sam spominjala već e, Njemačku, e, evo sa nekim podacima iz Njemačke, prepadi vuka, vidimo da je to eksplozivno, nemamo više pod situaciju, to Ovi podaci i za Francusku i za Njemačku. 15.000 napada u pet e, godina, španjolski primjer, vidimo da se tiče ne samo ovaca, već i stoke općenito, krupne stoke. Želim sada prijeći na svoje glavne poruke koje sam želio iznijeti kroz stoljeća. E, Stočari su imali svoju važnu ulogu i sve ono što su mogli ponuditi na tržištu bilo je važno. To je bilo sigurnost opskrbe hranom i to je njihov najvažniji zadatak da zapravo potrošačima omogućuju kvalitativno visoko vrijedno e, eh, hranu kojoj se isto tako brine da se bioraznolikost očuva. A sada vidimo da Vuk eh, već područje u Europi ponovo svaja za sebe. Poljoprivrednici se moraju zaštititi, mora se zaštititi bilo e, sa e, psima, čuvarima, e, dakle izgrađivanjem ograđenih područja, a to će promijeniti karakter samog okoliša i krajolika. Konflikt nastaje, to smo čuli, zato što imamo zone za uzgoj koje su ugrožene i koje su ugrožene upravo kroz ove mjere E, zaštite. Sve više možemo utvrditi i stanje da imamo i turizam e, samih planinara. E, dakle, konfliktna situacija između psa, čuvara i samih dakle, planinara koji čuvaju svoje stado danju, noću i nije im drago baš da E, prolaze pored njihovih stada i pješaci ili planinari. To je još jedna opasnost. E, e, psi čuvari se koriste, koje isto tako promatramo, ali vidimo da je to ogroman problem. Sve više i više pasa koji su potrebni, konflikti su tu doista na jednoj razini koja je zabrinjavajuće. A nije ni to rješenje. Moramo isto tako sagledati situaciju da se ovaj krajolik koristi i kao područje za uzgoj, bioraznolikost, a isto tako i kao područje rekreativne narave i time se karakter pojedinih područja može izgubiti. Parlament 18. E, ožujka smo održali konferenciju, e, imali smo zajedničku izjavu Danska, Finska, e, Latvija, koji smo sastavili zajedničku izjavu a isto tako je spomenuto na raznim gremijima. Imamo sporazum oko toga i u ovom domu, ja vas isto tako moram izvijestiti o tome, svi faktori koji se e, tiču samog vuka moraju se staviti na stol, moraju se pronaći rješenja, a međutim možemo isto tako vidjeti da je e, ova suživot e, je daleko manje zastupljen nego e, neki drugi elementi. Ako e, europsko društvo želi da imamo slobodno kretanje života, životinja u prirodi, ako imamo certificirane proizvode, visoko, visoko kvalitetne proizvode, ako želimo isto tako da imamo tu slobodu, dakle stoke, ako želimo očuvati bioraznolikost, onda moramo neke stvari E, obuhvatiti 85% e, ovaca nalazi se u području i imaju svoju ispašu na područjima koje su zapostavljene kao područja i to su gotovo polupustinje. I imamo pak e, s druge strane područja gdje se ovako ovčarstvo provodi u dakle područjima gdje možemo dodati vrijednost, gdje ovce mogu samo preživjeti u takvim područjima, a onda imamo dakle e, mesoštere, nije to samo vuk, to je i medvjed e, i neki drugi e, dakle mesožderi ne smijemo omalovažiti ulogu samih uzgajivača i stočara. Evo, odmah ću završiti. Ne želimo da se E, profanira sam vuk. Želimo da se zaštite stada, a međusobno razumijevanje e, znači da i vuk mora shvatiti da mora se bojati čovjeka u konačnici i zato je potrebno da i vuci kod prvog napada shvaćaju da je tu opasnost. Ako bi se dogodilo, dakle sve ove sigurnosne mjere koje su užasno skupe u ZPP-u, sljedećem nećemo imati toliko sredstava na raspolaganju, nećemo si to moći ni priuštiti. Dakle, Vuk mora doći do te spoznaje kada vidi, e, dakle, prepreku, kada vidi psa čuvara da mora odustati. Za to postoje prijedlozi kako to učiniti. Države članice moraju, e, dakle, izvršiti jednu drugačiju kategorizaciju kad je riječ o prvom napadu, mora doći do snažne reakcije. Prije nego što pređemo na krug pitanja i odgovora, dozvolite da gospodina Šablonka iz odbora e, regija, dvije minute, izvolite da iznesete e, mišljenje odbora regija. Hvala vam što ste mi dali riječ. Govorit ću u ime dakle, odbora regija vezano uz pastirske aktivnosti. Mi smo usvojili to jednoglasno. Moramo sačuvati tu djelatnost. Ona je od ključne važnosti za održavanje poljoprivrede u svim teritorijima kako bi ljudi mogli živjeti od te djelatnosti. Međutim, nažalost, situacija je jako loša za uzgoj stoke i to zbog prisutnosti ovih velikih zvijeri čiji broj raste. Bilježimo velike gubitke zbog njihove nazočnosti, ta brojka raste. Regionalne lokalne vlasti traže od Europske komisije da ocijeni potrebu da revidira dakle, direktivu o staništima, to vezanu uz ta izvješće o stanju prirodi koje će se objaviti iduće godine. Dakle, postoje populacije vuka koje ne bi trebalo više smatrati ugroženima. Države članice bi trebali imati više sredstava i fleksibilnosti kada je riječ o upravljanju dakle ovim velikim zvijerima, grabežljivcima. To smo čuli i nedavno na sastanku odbora dakle Agrija. O tome smo čuli i od strane finskog predsjedništva. Dakle, strategija koja je progovora o bioraznolikosti bi se trebala oslanjati i na mjere kojima će se dakle sačuvati određene, određene populacije, ali će također utjecati i na broj incidenata, dakle koje ove populacije uzrokuju. Zato valja predvidjeti određena financijska sredstva. Primjerice u Francuskoj zaštita stada i odštete koštaju dakle po 80 tisuća eura po vuku. I, dragi prijatelji, UNESCO je priznao kao univerzalnu vrijednost pastirsku djelatnost. Ona je, nažalost, nekompatibilna sa nazočnošću vuka. Vielen, Hvala vam lijepa. Hvala vam. Kratki krug pitanja odgovora. Molim kolegice i kolege da budu kratki pola minute. gospođa Sander, izvolite. Merci, monsieur le Hvala. Nemam pitanje, samo jedan kratak komentar. Hvala gospođi Boduan zato što je strastveno govorila i objasnila što su, kakva je situacija na terenu i mi ovdje u parlamentu trebamo biti dosljedni kada donosimo odluke, više bioraznolikosti, borba protiv klimatskih promjena, zdrava prehrana, ključna uloga poljoprivrednika. Moramo se uključiti u tom pravcu, dakle sve dok ne ispunimo obaveze. Hvala vam, zastupnik Bogović. Hvala. Hvala na ovim razumnim izlaganjima koji se oslanjaju na činjenice. Vi ste nam predstavili danas svoja stajališta. Ja sam se susreo sa brojnim e, poljoprivrednicima koji su bile žrtve i koji se ne slažu e, sa ovim e, gledištima. Imamo situaciju u sedmom regijom u Sloveniji gdje je napadnuto više od 25 tamošnjih poljoprivrednih gospodarstava dijete je svjedočilo napadu Vuka 15 metara od e, njegove kuće. Imamo i slučaj gdje je Vuk ubio kravu od 400 kila. Djeca su tome posvjedočila i svi su traumatizirani tim događajem. Mislim da je važno sagledati cjelokupnu situaciju. Hvala vam. Sljedeći govornik. Eh, Hvala vam. Nekoliko brojki. Vidjeli smo da u Francuskoj da smo imali 10 tisuća ovaca koji su do 30. listopada ubijeni od strane vukova. To su službene brojke. To je jedan stres koji osjećaju poljoprivrednici, imaju problema sa osiguravateljskim eh, društvima stado koje napada e, vuk trpi štetu, trpi štetu i zato što ženke dakle gube mlade. Imamo dakle puno, puno veće brojke. Govorimo o 24 milijuna eura koji se ulažu u zaštitu od vuka. Međutim, ovaj sustav ne funkcionira. Vidjeli smo i na sastanku prošlog tjedna kakva je situacija i kad je riječ o borbi protiv klimatskih promjena moramo i ovdje obraćati pažnju na ono što se događa, moramo biti učinkoviti u upravljanju populacijom vuka, moramo također donijeti rješenja na regionalnoj razini. Hvala, zastupnik Rope. Hvala vam. Kakva je situacija? Neki su zadovoljni, drugi nisu. Na ovo pitanje nećemo danas moći odgovoriti, pa s moje strane nekoliko prijedloga i komentara. Nije li došlo vrijeme da se stvori jedan sustav osiguranja i odštete, zato što Vidimo da će populacija vuka nastaviti rasti i stoga je potrebno pronaći neko uravnoteženo rješenje. Možda bi bilo dobro proglasiti područja gdje nema vukova, primjerice tamo gdje se vrše nekakve gospodarske aktivnosti. Ja bih također tu pozvao naše goste da nam pomognu E, razviti jedan sustav gdje ćemo zaštititi životinje, domaće životinje. Hvala gospodine predsjedniče, hvala na ovoj mogućnosti da postavim pitanje pogotovo gospođi Budovar, odmah se osjeća jer netko živi od poljoprivrede ili samo govori o poljoprivredi. Hvala e, na vašem doprinosu. Govorimo o zonama slobodnim e, od Vukova, zbog toga se upravo bavimo i sa zaštitom šuma. Čuli smo Austrija preko 8000 brdsko-planinskih gospodarstava što bi bilo potrebno i što bi bilo realno da se još više ovakvih zaštićenih područja osnuje? Hvala lijepa. Na kraju smo kruga pitanja. Sada bih e, zamolio prevoditelji da još dvije, tri minute e, prevode. gospođo Boudouin bih e, zamolio da uzme riječ na francuskom jeziku kako, kako bi mogla odgovoriti na francuskom jeziku i onda gospodin Linel na engleskom. Kao što sam i rekla, mislim da poljoprivrednici ne traže e, radikalna rješenja. Mislim da je direktiva o staništima jako dobra. Dobra je za bioraznolikost. Danas poljoprivrednik ima jako puno zadaća da bi odgovorio na sve e, zahtjeve koji su im upućeni i na ono što se od njih očekuje. Treba jednostavno ukloniti svu tu razinu stresa. Ne možemo danas e, stavljati u loše radne uvjete mlade poljoprivrednike, vraćati ih u srednji vijek. Ja sam e, tu prisustovali sastancima u parlamentu, govori se o dobrobiti na poslu, o inovacijama. Što je sa poljoprivrednicima koji trpe ovu vrstu šteta, ovu vrstu stresa, što je s njihovim obiteljima? Ja mislim da to postoje rješenja, suživot, koadaptacija. Pa to se primjenjuje na istoku Evropske unije. Tamo se uzgaja stoka, a vuk prolazi u daljini. Kako oni znaju gdje valja proći? Pa zato što znaju da im prijete e, dakle, smrt. Mislim da to je priča o uspjehu. Lako je priči, stadu koje nije zaštićeno, gdje se nalazi 500 ovaca, noć, oni su fino okupljene sve zajedno i zvijer stiže i za njega je to prava fešta. Ali hoće li slijediti ovna ne znam koliko kilometara na lošem terenu, to će biti jako teško, a ovaj prvi scenarij jako lagan. Dakle, na nama je da zaštitimo to stado, da ga zaštitimo od ovog prvog napada. Vuk ne poznaje granice. On prelazi na druge teritorije i trebamo dati instrumente državama članicama, dakle, da se mogu obraniti. Evo, Luk ima koristi jer je jedinstvenog tržišta, on se može svugdje šetati. A na vama je zastupnicima da predložite nešto, neku deklasifikaciju možda njegovog statusa, valja donijeti i mjere kojima će se moći onda znanstveno izmjeriti jesu li te mjere učinkovite. poljoprivrednika i stočara treba staviti u centar ovog sustava, zato što ćemo tada polučiti uspjeh. Ne govorim samo o ovim pastorskoj djelatnosti. Da, gospodine Blanc, to postoji, ali imamo situaciju u Francuskoj, govorimo o zonama koji nisu daleko od Pariza, to su departmani gdje imamo uzgoj koji je statičan, imamo i u Njemačkoj tako neke primjere. Ja radim dakle sa svim ovim e, pitanjima, govorimo o e, stadima koje broje nekoliko stotina ovaca, tu postoje propisi koliko pasa valja imati, pa u nekim slučajevima po 14-16 pasa, što da radim s njima onda tijekom zime. Dakle, morat ću ih e, zadržati. Dakle, zbog ovih propisa, kada primjerice u blizini prođu izletnici, što će se dogoditi? Pa ugrišće ih psi. Dakle, to sve zajedno jednostavno nije kompatibilno.